Państwa, otwieram posiedzenie komisji. Možemo započeti sa današnjim popodnevnim sastankom. Molim vas da uzmete svoja mjesta. Ima li kakvih komentara što se tiče današnjeg dnevnog reda? Ne vidim da se itko javlja za riječ. Sastanak se prenosi putem interneta i prijevod imamo na raspolaganju na 20 jezika s izuzetkom estonskog, malteškog, slovačkog i galskog ili irskog. Kao što svi znate, bivši podpredsjednik našeg odbora, gospodin Vojčehovski, nominiran je za člana revizorskog suda i mislim da će od 7. svibnja preuzeti svoje dužnosti, jer ih je već preuzeo, tako da sada moramo popuniti njegovu poziciju mjesto potpredsjednika. Dakle, upotrebit ćemo Dontovu metodu Gospodin Vojčehovski je pripadao klubu zastupnika ECR i mogu sada dati riječ koordinatoru ECR-a da nam podnese ime kandidata. Danas imamo potreban kvorum. Tako da su ti zahtjevi ispunjeni. Dakle, tu gledamo punopravne članove i zamjenske članove odbora. Dakle, imamo sudionike i zamjenike koji će sudjelovati u današnjem glasanju za mjesto potpredsjednika. Zamolit ću sada da koordinatori predlože imena kandidata. Hvala vam gospodine predsjedniću. Drago mi je što imamo kvorum na početku ovako važnog sastanka, no kao što ste već rekli, gospodine predsjedniče, žao nam je što gospodin Vojčehovski prelazi na više i bolje pozicije u Revizorskom sudu i želimo mu sve najbolje, a u ime ECR-a imam zadovoljstvo predložiti gospodina Kuzmeka zastupnika dugogodišnjeg o parlamentu koje radi u drugim odborima, a kojega ja želim predložiti kao potpredsjednika odbora za poljoprivredu.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 više da se nečemu nadamo nego da nešto očekujemo da smo prije dvije godine slijedili tradicije parlamenta FDD klub zastupnika imao bi svog potpredsjednika. No iz niza razloga u koje sad neću ulaziti tradicija se tu nije poštivala tako da je ECR dobio tu dužnost. Samo sam to želio ukazati kako bismo postavili faktografske činjenice povijesno gledano. Hvala vam lijepo. Primili smo na znanje vaš komentar i svakako će biti odražen u zapisniku. No, stanje jest kakvo je, nije možda zadovoljavajuće svima. Ukoliko nitko druži, drugi ne traži riječ, čini mi se da imamo samo jednog kandidata, gospodina Kužmijuka, te predlažem da aklamacijom odobrimo kandidata. No, također moram pitati da li se netko protivi. Ukoliko to nije slučaj, ispričavam se da ćemo ponovno reći gospodinu Agnjevu Gospodine predsjedatelju, pitali ste da li netko želi se izjasniti protiv, pa sam ja želio izjasniti se. Dobro, hvala vam na tome. U tom slučaju, gospodine Kužmijuk, sada ste službeno potpredsjednik našeg odbora. Želite li vi uzeti riječ? Da, želio bih toplo zahvaliti prije svega gospodinu Nikolsonu i predstavnicima svih klubova zastupnika na našem odboru. Dakle, još jednom zahvaljujem što ste me odobrili i što je naš klub zastupnika mogao popuniti ovo mjesto od samog početka ovog parlamentarnog saziva. Kao poljski zastupnik i član ECR-a e, sa zadovoljstvom e, prihvaćam ovo mjesto i to što ste me smatrali zadovoljavajućim kandidatom, no e, također bih rekao da sam da kako naporno radio već na ovom odboru, ali također sam i član odbora za proračun. I kao što znamo i onda imamo posla i postoje određena iskušenja gdje se pokušava e, smanjiti resurse koje imamo na raspolaganju za zajedničku poljoprivrednu politiku, pa se nadam da ću kao član ovog odbora moći pouzdano prenijeti naša mišljenja odbora Agri u odbor budget, kako bismo se isto tako mogli nositi sa pitanjima poljoprivrede i ruralnog razvoja na najbolji mogući način. Hvala vam, čestitam još jednom i zamolit ću vas da zauzmete svoje mjesto kao potpredsjednik. Svakako znamo da imate mnogo iskustva u području proračuna, kao i u Europskom parlamentu i kao zastupnik Poljskog nacionalnog parlamenta. Vidim da se niz ljudi želi javiti za riječ. Gospodin moj, Zastupnice moje, izvolite. Želio sam naglasiti jednu stvar, samo kako bismo se pobrinuli da stvar bude potpuno jasna. Dakle, na samom početku ovog saziva ja sam bila kandidatkinja za potpredsjedništvo ovog odbora i vi ste zapravo, zapravo niste poštivali postupak i to je bilo po prvi puta u povijesti ovog parlamenta. Dakle, željela sam da se to primi znanja znanje, da sam ja bila kandidatkinja za potpredsjedništvo i da je nezgodno to što se ne držimo da metode i naših postupaka, već se jednostavno ignoriraju postojeća pravila ili se čak postavljaju prepreke korištenju takvih pravila kada to nekom drugom odgovara. Hvala vam. Zahvaljujem vam. Gospodin Ferran. Hvala predsjedniče. Želim da u zapisnik se zapiše da kolega Ferron i ja ne želimo biti dio glasovanja, ne želimo sudjelovati u glasovanju. Hvala. Dobrze, nie możemy odnotować za przeciwne, bo... Hvala vam. Dakle, smo na znanje vaše stavove, pa reći dajem gospodinu Nikolsonu. Zahvaljujem, ne želim ni na koji način poticati raspravu na e, ovu temu, već e, samo želim biti jasan. Položaj gospodina Kužmijuka je e, potpredsjedništvo kluba ECR-a prema Dontovoj metodi. Ne radi se o tome da je klub ECR bilo čije mjesto pokušao preoteti, pa želim to e, jasno reći sa svoje strane. Dakle, nemojmo kriviti klub ECR za to. Ako nekog drugog želite kriviti, imate na to pravo, ali čujem sada da se gospodina Gnju smije pa bih rekao da mi u ECR-u se držimo Dontove metode kao i do sada, pa se iskreno nadam i žao mi je e, što se na neki način pokušalo umanjiti ovaj e, događaj i kandidaturu gospodina Kužmijuka našem odboru i ne bi volio da ono što se čulo e, danas, da na koji način važi našeg kandidata koji je doista odličan kandidat i doista želimo mu u ime ECR-a sve najbolje na ovom mjestu. Hvala vam. Ukoliko nema nikakvih daljnih javljanja za riječ, možemo zatvoriti ovu točku dnevnog reda. Čestitam gospodinu Kužmijuku još jedan puta i želimo mu sve najbolje čime prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je odobrenje zapisnika sa sjednice 14. i 15. ožujka. Ukoliko nema komentara, zapisnik smatramo usvojenim. Pričekat ćemo sad par minuta prije nego što nam se pridruži povjerenik Hogan. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu trzeciego. Dakle, možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda, petu točku, razmjenu gledišta u okviru takozvanog strukturalnog dijaloga i u tom kontekstu želimo toplu dobrodošlicu povjereniku Hoganu kao što znate, strukturalni dijalog je predviđen okvirnim sporazumom o odnosima između komisije i Europskog parlamenta i strukturalni dijalog dvije se tijekom prvog semestra svake godine između parlamentarnih odbora te povjerenika odgovornog za tematiku kojom se oni bave. Dakle, strukturalni dijalog je svakako mogućnost da svi analiziramo naše potrebe zajedno s komisijom, bilo legislativne ili nelegislativne naravi. Nakon toga lakše ćemo odabrati prioritete koje smatramo da su nužni i da bi u svakom slučaju trebali biti uključeni u radni program komisije za 2017. godinu. Također, to nam pruža mogućnost davanja komentara na trenutni radni program komisije 2016. I sada svakako imamo i nizozemsko predsjedništvo, nadolazeće slovačko predsjedništvo. I smatram da postoji cijeli niz pitanja za povjerenika pa ćemo moći saslušati njegove stavove i mišljenja Naravno, za nas strukturalni dijalog vrlo je važan, ali postoji i svakodnevni kontakt s komisijom i povjerenik je uvijek više nego dobro došao na naš odbor, što oni koristi kako bi nas posjetio kada ga pozovemo. Ovakav oblik rasprava s poljoprivrednim temama možda je svakako je nužan, i ono što mislim da bismo sada trebali je dati riječ prije svega povjereniku, a nakon toga ćemo riječ dati koordinatorima. Izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju, poštovani zastupnici, drago mi je da sam ponovno s vama na drugom strukturalnom dijalogu, formatu koji pruži vrlo vrijednu mogućnost za konstruktivnu razmjenu stajališta, osobito što se tiče radnog programa Komisije za 2017. ali vjerujem da ćete spomenuti i druga pitanja. Gotovo prije godinu dana održali smo prvi strukturalni dijalog i od tada se mnogo dogodilo. Kao što znamo, bila je to teška godina za naše poljoprivrednike, osobito one u sektoru mljekarstva i svinjogojstva i trenutne krize su znatne. Kada poljoprivrednici e, su opterećeni niskim cijenama, naravno da je to njihova velika briga, ali to svakako nije niti jedno područje aktivnosti kojim se mi bavimo. Dakle, radiću ću raspraviti e, pitanja poljoprivrednih kriza na tržištu, imat ćemo još prilike za raspinu stajališta o mljekarskom sektoru i to na temelju usmenih pitanja na koja ću odgovarati tijekom plenarnog zasjedanja ovaj tjedan. Što se mljekarskog sektora tiče, koliko imam vremena, rado bih vam dao pregled stanja i usredotočio se dakle na svinjogojski i mljekarski sektor tijekom svog izlaganja. Što se mljekarskog sektora tiče, potražnja je veća od ponuda je veća od potražnje i time se cijene kreću prema doljem. Stručnjaci u observatoriju za mljekarstvo e, primijetili su ovakve tendencije, tako da postoji potreba za poboljšanje ravnoteže između potrošnje i potražnje. Dakle, možemo se trenutno okrenuti jedino opskrbi ako ne možemo potražnji usporedbi sa 2015. cijene su niže za 5% što se tiče proizvodnih količina, u Nizozemskoj imamo 320 tisuća tona, 300 tisuća tona u Njemačkoj, 140 tisuća tona u Poljskoj i 100 110 tisuća tona u Irskoj, tako da očekujemo da u ožujku povećanje eh, proizvodnje će biti čak blizu 5%. Ukazao bih na one koji ne misle da je situacija toliko teška da je izvoz našeg mljekarskog sektora bio dobar u prvom kvartalu. Ukupan izvoz u ekvivalentu mlijeka povezao se za 10%, povećao. I osobito je snažan izvoz maslaca sira sa 14%, sirutke u prahu 4%, Europska unija je povećala izvoz sira na sve glavne izvozne destinacije do veljače, uključujući u SAD, za 9%, a dvoznamenkasti je e, rast uvoza iz Kine, što pokazuje njihov e, oporavak i isto tako njihovo osnaženje kupovne moći kada se radi o mljekarskim proizvodima. Što se svinjogojskog sektora tiče, tu je naravno utjecaj snažan, no u prvih par mjeseci ove godine pokazali se prvi znakovi oporavka proizvodnje. ugupno e, ukupno početkom godine došlo do 2,4% smanjenja zaklanih svinja, a cijena trupala ostaje stabilna, iako je razmjerno niska, a prosječna cijena u EU prešla je 130 eura po toni po prvi puta ove godine. Dakle, sve je to u trenutku kada otprilike 60% mesa koje stavljamo na skladištenje, meso koje se vraća na tržište. Dakle, tržište je pod pritiskom i usprkos tome postigli smo značajnu promjenu što se tiče izvoza, a trend se nastavio i početkom ove godine porastom od 26% proizvodnje svinjskog mesa, što je 19% u usporedbi sa istim stanjem prije godinu dana. Dakle, već znate koja je bila znatna reakcija komisije. Komisija u rujnu najavila paket solidarnosti od 500 miliona, od čega 420 milijuna eura ide državama članicama u obliku ciljene pomoći države članice imaju do kraja sljedećeg mjeseca, dakle još 35 dana, da potroše ta sredstva. A od kraja prošlog mjeseca države članice su potrošile svega 56% prema izvještajima koje smo zaprimili. Dakle, još 235 milijuna ostaje nepotrošeno, iako ljudi u državama članicama za to znaju još od prošlog rujna. Dakle, do sada velik dio novca nije potrošen, a 15 država članica potrošilo više od iznosa koji im je dodijeljen. Što se intervencija tiče, 109 tisuća tona, odnosno plafon otkupa za obrano mlijeko u prahu, e, je iskorišten prema natječaju od trajanja, od prošlog travnja i interventna cijena je određena i otprilike 270 tisuća tona je dodatno kupljena unutar tog programa intervencije. Otkupna finska fiksna cijena je u travnju prešla na 218 tisuća tona, dakle gotovo udvostručena i komisija će naravno s vremenom morati predložiti i daljnje povećanje prema mojim očekivanjima. Konačna mjera koja bih spomenuo je članak 222 uredbe o tržnom redu koja omogućuje poljoprivrednicima da ulaze u dobrovoljne sporazume o proizvodnji, odnosno planiranoj proizvodnji mlijeka želimo se oprinuti da to ima najširu moguću primjenju i 85% ukupne proizvodnje mlijeka u EU moglo mogli bi biti obuhvaćeno ovakvim sporazumima te time stavljeno unutar ograničenja prema članku 222. Mjere su na snazi 6 mjeseci do 13.10.2016. i mogle bi biti produžene na daljnjih 6 mjeseci. Kao što znate, radi se o dobrovoljnom instrumentu koji visi o proizvođačima i o njihovoj suradnji u tim sporazumima. Sastao sam se sa e, druženjima proizvođača kako bi potaknuo korištenje ovih sredstava i sastat ću se ponovno s njima sljedeći tjedan. Želio bih i pohvaliti organizaciju sutrašnjeg saslušanja o korištenju ovog instrumenta i radujem se ishodu tog sastanka. Nadam se da će oni koji će sudjelovati bolje dobiti uvid u te mjere i njihov potencijal koji ne smijemo podcijeniti udvostručavanje državne pomoći državnim, državama članicama usmjereno je poticanju poljoprivrednika kako bi upotrebili ovu mjeru 222 ukoliko to žele. Na početku mog mandata znate sami da sam se želio sredotočiti na pojednostavljenje i pojednostavljenje zajedničke poljoprivredne politike mi je bio prioritet. Znate da je ponuđen i proveden 2015. cijeli niz takvih takvih prijedloga e, vezano za malje poljoprivrednike, sistem IAK, proizvođačke organizacije, programe za malje poljoprivrednike i to je pojednostavilo sistem i za poljoprivrednike i za nacionalnu upravu. Nastavljamo s tim radom i ove godine. Izmjena delegiranog akta IAK je usvojena u svibnju, a on se sastoji u smanjenju administrativnih kazni i uvođenju e, sistema žutog kartona za prekršitelje prvi puta kada se radi o e, prekršajima vezano uz zahtjeve za plaćanje. Stupanje na snagu toga očekuje se na jesen i bit će primjenjivo na oplate što se tiče godine zahtjeva 2016. pa se tu nadam i da ćemo imati vašu podršku u tom sljedećem koraku. Javne rasprave o ozlanjivanju također su zaključene sa preko 330 3300 odgovora, 80% toga od samih poljoprivrednika i na temelju toga prije ljeta komisija će izdati radni dokument koji će ponuditi prvu procjenu pojedinih utjecaja ozelenjivanja, osobito na jednake uvjete za sve i na proizvodni potencijal. Reviziju će pratiti također prijedlozi za pojednostavljivanje izravnih zelenih plaćanja. Svrha toga je identificiranje tehničkih elementa poput delegiranih i implementiranih akata, a uklanjanje takvih opterećujućih tehničkih zahtjeva je svakako poželjno, no istodobno moramo se pobrinuti da ne snižimo standarde zaštite okoliša koje idu uz mjere ozelanjivanja. Naravno, želimo ponuditi veću jasnoću što se tiče onoga što tražimo od e, poljoprivrednika i nadležnih tijela, pružujući veću fleksibilnost i tako povećati e, utjecaj odnosno zaštitu okoliša kroz ovaj program. Dakle, mi planiramo i dalje koristiti sistem pojednostavljivanja za nove delegirane implementirajuće akte što se tiče novog pravila ZLP-a i u početku ovog procesa imali smo preko 250 e, akata komisije, a do kraja procesa očekujemo taj broj smanjiti na 20 delegiranih i 20 implementiranih akata. A što se tiče ruralnog razvoja, imamo amandman provedbenog akta usvojen 28. travnja koji je već na snazi, kojim se pojednostavljuju obveze za publicitet za male poljoprivrednike i isto tako poboljšava situaciju za e, programske instrumente, a izmjena financijskih instrumenta, želim vas podsjetiti, može se postići i van normalne modifikacije programa država članica ili pojedinih regija. Na temelju radnog programa naše opće uprave siguran sam da ćemo i dalje nastaviti raditi na pojednostavljivanju, barem do kraja ove godine, što se tiče delegirajućih implementirajućih akata. Znam da su zastupnici odbora vrlo zainteresirani za trgovinske pregovore. Nažalost, protekli krug pregovora o TTIP u travnju nije donio nikakve nekakva postignuća i pokazuje e, razinu interesa za poljoprivredna i nepoljoprivredna pitanja. SAD i dalje dovodi u pitanje pregovaračke ciljeve SAD-a što se tiče geografskih oznaka porijekla i bilo kakve odrebe koje se toga tiču unutar TTIP-a. Također ne žele se baviti pitanjem vina niti e, polugeneričkih naziva imena što zapravo dovodi do e, frustracije s obje strane i vezano uz sustav posredovanja i SPS. Bez da ulazim u detalje, naglasio bih samo da Europska unija i dalje je vrlo ambiciozna i želi jedan doista stvaran stvarno poglavlje o ISPS-u plus unutar pregovora o TTIP-u, jer nije u interesu Europske unije prihvatiti svojevrsni TTIP light samo kako bi ga se završio unutar, unutar mandata predsjednika Obame. Europska unija i njena poljoprivreda je u ozbiljnoj krizi u cijelom nizu sektora, a istodobno imamo i ambiciozne trgovinske pregovore, tako da je nužno uzeti u obzir interes e, poljoprivrede Europske unije unutar pregovora o TTIP-u. Komisija je odlučila izmijeniti ponudu Mercosuru, ali ta pro ponuda ne uključuje kvotu za govedinu i Europska komisija je bila da se održi ista razina ambicije kakva je predviđena u ponudi Mercosura koju smatramo temeljom za daljnji angažman s njima. Daljnji rad je pred nama na pregovorima s Mercosurom u lipnju i komisija je posvećena tom procesu, ali uvjeravam vas da ću promicati i braniti interese Europske unije u tim pregovorima jer oni su ključni za europsku poljoprivredu. Interinstitucionalni proces o organskim proizvodima je već dobrano na putu i pozdravljam posvećenost našeg predsjedništva da se postigne napredak u ovom području i mogući sporazum do kraja lipnja 2016. Iako znam da postoji određena e, frustracija razinom napretka, no pozdravljam odluku komisije da se pokušava e, pomiriti stajalište parlamenta i vijeća, te zahvaljujem izvjestitelju gospodinu Häuslingu, što je doista bio fleksibilan i traži načine da se stvari pokrenu i da se dodatni trijalozi odigraju do kraja pregovora. Na tome vam se zahvaljujem. Pozdravljam i nedavni angažman svih tri institucija oko ubrzanja učestalosti trijaloga svi znamo da postoji određeni broj nerješenih pitanja, pa bih zamolio sve koji su uključeni da udvostruče svoje nabore kako bi se došlo do sporazuma što je prije moguće. Jasno mi je da sam samo neke, nekih glavnih tema se dotaknuo, sigurno sam da ćemo čuti i pitanja o drugim temama, no unutar ograničenog vremena koje imam na raspolaganju e, uspio sam se usredotočiti na manji broj pitanja e, i to ona koja su doista najznačajnija bila tijekom proteklih sastanaka, ali koja su značajna i trenutno. E, Radim se svim pitanjima članova odbora. Hvala. Hvala lijepa, gospodine povjereniče, na vašoj prezentaciji. Ako je ako bude potrebno, siguran sam da je povjerenik spreman govoriti i o drugim temama. A sada možemo saslušati komentare koordinatora. Prvi je na redu gospodin Des. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, hvala lijepa gospodine povjereniče Hogan što sudjelujete s nama u ovom strukturiranom dijalogu po drugi put. Vaše izlaganje sam pratio sa velikim zanimanjem E, govorili ste o toj neravnoteži na tržištu u području e, proizvodnje mlijeka, svinskog mesa i drugih proizvoda. Međutim, ono što mene brine je jedna druga neravnoteža, a to je velika moć trgovačkih lanaca. Da li u, komisiji postoje razmišljanje o tome kako tu uspostaviti ravnotežu? E, primjećujem u pregovorima o cijenama ti trgovački lanci na brutalan način koriste svoju poziciju moći i diktiraju proizvođačima niske cijene. Mi ne možemo to prihvatiti da se e, mimo parlamenta to se skupa događa, tu postoji potreba za djelovanjem. Govorili ste o dobrovoljnim e, dogovorima, ja, smatra, ja sam vrlo skeptičan prema tim e, dogovorima, tko bi ih trebao sklopiti u mojoj domovini 15%, 50% e, proizvodnje mlijeka e, je otpada na zadruge, 50% na male proizvođače. Ako zadruge uspiju napraviti, postići te dogovore, onda će se naravno mali proizvođači tome veseliti i obrnuto. Dakle, ne vidim e, kako ćemo to e, riješiti u, e, s obzirom činjenicu da smo pogođeni vrlo jakom krizom jedno rješenje na razini Europske unije bilo bi po mom mišljenju primjerenije. Pozdravljam to što ste omogućili zemljama članicama da udvostruče mjere na nacionalnoj razini, sada je na zemljama članicama da tu mogućnost i iskoriste. Govorili ste o pojednostavljenjima, mi parlamentarci e, smo dali cijeli niz prijedloga za pojednostavljenja i sada e, je doista potrebno naći sustavna rješenja koja će smanjiti birokraciju. E, međutim, i dalje postoje neki problemi koji iritiraju i e, moj klub zastupnika je e, uložio zahtjev za odbijanje nekih delegiranih akata koji naravno možemo povući ako to bude potrebno što, da bi se E, držao svog ograničenog vremena. Biću samo kratak u pogledu TTIP-a. E, pozdravljam e, to što ste rekli da ćete štititi interese europskih proizvođača. Hvala lijepa. Sljedeći je kolega Castro. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Hvala gospodine povjerenče Hogan što ste danas ovdje s nama. Kao što ste vrlo dobro rekli, evropska poljoprivreda prolazi kroz vrlo težak period niske cijene u nizu sektora ono što e, se primjećuje da tu e, vrlo malu ulogu igra Europa i cijeli niz politika je renacionaliziran na primjer e, zaustavljena je transformacija E, resursa koji su u mnogo slučajeva postali nacionalizirani, a to je umanjilo učinkovitost i čak povremeno stvorilo suprotne efekte od onoga što je bilo željeno. Dakle, e, potrebna je veća uloga Europe kako bi se upravljalo tržištem na učinkovitiji način, a manju ulogu trebaju igrati zemlje članice. Što se tiče ozelenjivanja, e, mi vam čestitamo na ovom izboru, e, ali ono što smo mi vidjeli je da je došlo do povećanja birokracije, što e, znači da je situacija što se provedbe tiče teže, postala teža za zemlje članice. Zelenjivanje je imalo e, za cilj zaštitu okoliša i to je trebalo imati pozitivne učinke i međutim trebalo je smanjiti birokraciju, međutim do toga nije došlo. Dakle, mi želimo vidjeti reviziju tih instrumenata. E, u proteklom e, zakonu, u proteklom sazivu e, nije se slušalo ono što smo mi tražili i predlagali, sve što je parlament predlagao naišlo je na, nije naišlo na otvorene uši, tako da se ja nadam da ćemo od sad vidjeti promjenu u pogledu toga i nadam se da ćemo vidjeti povećanu učinkovitost ozelenjivanja, smanjivanje birokracije, jače upravljanje krizama i jaču ulogu Europe u svemu tome. Također bih se vratio, gospodine povjereniče, na jednu temu i htio bih postaviti jedno pitanje i to sljedeće. Hoćemo li imati srednjoročnu reviziju reforme E, ZPP-a do kraja ove godine kako bismo e, se doista uhvatili u koštac sa krizom i problemima. Hvala lijepa, gospodin Nikolson ima riječ. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. E, gospodine povjereniče, mogu li vas zapitati kakav dijalog vi vaš tim imate sa zemljama članicama ja sam u svom području sudjelovao u nekim raspravama i e, vidio sam neke na, e, predložene e, ma, mape za neke, neke regije što se tiče zemljišta e, za koje postoje ograničenja. Mislim da je razvoj događaja zastrašujući Eh, jer ako proizvođači nastave proizvoditi eh, ovim tempom situacija se može samo pogoršati, a to bi bilo jako loše. Kao što znate u mom izvješću eh, bilo je riječi o observatoriju za tržište mlijeka, da li to još uvijek podržavate? Kako možemo unijeti malo zdravog razuma u ovu situaciju što se tiče sektora mljekarstva? Kao što znamo, E, radna skupina i dalje postoji, da li imamo neku ideju o tome kada ćemo dobiti od njih izvješće e, kako bismo imali konačno neke mjere koje možemo e, realizirati. Nadalje, pozdravljam vašu izjavu da što se tiče TTIP-a mi već odavno imamo osjećaj da se e, pregovori oko TTIP-a usporavaju zbog predizborne kampanje. Što se tiče Merkosura također sam e, čuo i pozdravim ovo što ste rekli. Ne znam međutim da li povjerenica Malstrom također misli kao vi, da li podržava ovo vaše stajalište. Mi smo s njom razgovarali prije dva tjedna u Strasburu i čini se da je ona E, da ona i dalje e, intenzivno e, radi na dovršenju tih pregovora, odnosno zaključenju tih sporazuma da li je moguće da Europa doista namjerava e, sklapati sporazume o slobodnoj trgovini i uvoziti sve veće i veće količine poljoprivrednih proizvoda dok naši vlastiti proizvođači grcaju pogođeni krizom? Zar nije vrijeme da stavimo moratori na takve sporazume i da konačno ustanovimo koliko toga uopće možemo apsorbirati? Hvala lijepa. Gospodin Rode ima riječ. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. E, hvala lijepa gospodine povjereniče. Strukturni dijalog je uvijek važan. Dopustite mi da vas podsjetim da je da se dijalog e, temelji na dvosmjernoj e, komunikaciji, tako da vjerujem da ćete odgovoriti na moja pitanja danas. Svi smo primijetili da djelujete u vezi sa krizom koja je pogodila e, mljekarski sektor, e, ali ono o čemu ja bi se htio nadovezati na ovo što je e, rekao Paolo, jer prava prijetnja je renacionalizacija poljoprivrednog sektora u Europi. Svi znamo da fleksibilnost između stupova stvara renacionalizaciju koja uništava poljoprivrednike, odnosno e, remeti tržišno natjecanje, a također e, uvođenje bio plina e, u ne ETS sektor će imati isti efekt. Dakle, moje pitanje je da li i dalje treba, možemo računati sa re, daljnom renacionalizacijom e, poljoprivrednog sektora i da li imate prijedloge kako to možemo spriječiti kao na primjer javstva da će nova uredba o, e, stakleničkim plinovima biti e, odgovarajući način. Hvala lijepa. Gospođa Sana ima riječ. Hvala lijepa. gospodine povjereniče. Svaki put kada dođete, ne kažem da nikad ne donosite ništa novo, ali ono što nam je potrebno su prava rješenja, prava rješenja za ovu krizu. ja ne vidim ništa takvoga na stolu. Htjela bih vam postaviti četiri pitanja. U Galiciju, odakle ja dolazim, e, poduzeća eh, zloupotrebljavaju svoju poziciju na tržištu eh, što se tiče cijena mlijeka. Kako stoji stvar sa eh, zakonom o tržišnom nasjecanju? Hoćete li tu nešto poduzeti? 2200 zahtjeva za podršku za e, pomoć farmama koje e, drže e, stoku na otvorenom je odbijeno. Što ćete učiniti po tom pitanju? Treće pitanje, nedavno smo čuli o TTIP-u i što se krije iza toga. Jedna od činjenica koje smo pritom saznali je da sa TTIP-om doprinos poljoprivredi evropskom PDP-u će e, se smanjiti na 0,8%. Što kanite učiniti u vezi s tim? Hoćete li nastaviti govoriti ljudima da će TTIP biti pozitivan za evropsku poljoprivredu? Također vas molim da mi objasnite kako pregovori o TTIP-u, kako će oni utjecati na buduće E, budući uvoz goveđeg mesa jer taj sektor je trenutno pogođen velikim problemama. Hvala lijepa, gospodin Hojzling ima riječ. Hvala lijepa gospodine e, povjereniče, vi znate da je raspoloženje kod poljoprivrednika doista u podrumu i mnogi se boje da e, politika, odnosno komisija žele jednostavno izdržati da kriza prođe sama od sebe E, postoje male nade da e, da se poljoprivrednici mogu nadati da će komisija uvesti prave mjere. E, evo ovo što ste vi danas rekli je to potvrdilo. Izvoz je, rekli ste da izvoz ide dobro, to je tako samo zato što poljoprivrednici ne dobivaju cijene za svoje proizvode koje bi trebali dobivati. E, ovo što vi sada izbjegavate je da e, uskladimo e, ponudu i potražnju u Europi, a dokle god to ne postignemo nećemo riješiti probleme. Moramo postići smanjenje E, količine mlijeka koja se proizvodi u Europi, a to želite izbjeći. E, rekli ste da programi pomoći nisu dobro prihvaćeni naravno zato što su oni povezani sa kreditima a, e, poljoprivrednicima treba više novca ali ne treba im više dugova zato su vaši programi pomoći zapravo promašuju cilj ja se slažem sa mnogima ovdje da nam je potreban jedan radikalni zaokret, jer ako to ne učinimo, još dugo ćemo e, se nositi s krizom i ne pomaže nam ako e, dođe do povećanja cijene sa 15 na 16 centi, moramo imati radikalni zaokret. Gospođa Malström zvuči malo drugčije nego vi, gospodine povjereniče, kad je riječ o pregovorima o TTIP-u Ehm, ona je da pače vrlo pohvalno govorila o šansama e, koje nudi TTIP, međutim E, nakon što su objavljeni e, podaci Greenpeace-a, onda sad vidimo što možemo očekivati od TTIP-a i kako će posljedice biti za naše, naš poljoprivredni sektor. Takve sporazume ne smijemo e, sklapati, tu moramo jasno reći ne TTIP-u, a jednako tako i sporazumu sa Mercosurom. Takav način e, liberalizacije trgovine moramo jednostavno jasno reći to neće funkcionirati i to, tome kažemo ne. I e, e, posljednja stvar sad se čuje da bi Bayer trebao htio progutati Monsanto ono što mene tu brine je ogromna koncentracija E, dakle ogromni megakoncerni ako oni e, budu imali u svojoj šaci e, kompletan kompletne, kompletno sjeme u Europi to naravno će, imati katastrofalne posljedice. Hvala lijepa, gospodin Egnju ima riječ. Hvala lijepa, gospodine Povjerenče, Prije nekoliko tjedana sastali smo se u Velsu, za ne? E, drago mi je e, bilo čuti e, komentare Flanaganove, koment, veselim se Flanaganovim komentarima na ovo što ste vi rekli. Što se tiče upotrebe odobrenja za glifosat u Europskoj uniji, teoretski ako se to dogodi nećemo moći uvoziti hranu e, koja je proizvedena uz upotrebu e, glifosata bilo gdje drugdje u svijetu na primjer soju e, volio bih čuti vaše komentare u vezi s tim osim toga koliko ja shvaćam a možda sam u krivu, ali pročitao sam da će e, Francuska unilateralno zabraniti glifosat. Ako se to dogodi, to je jedna zemlja članica koja kreće svojim putem u poljoprivredi. E, hoće li Francuska onda zabraniti i uvoz hrane iz drugih zemalja članica gdje je e, upotrebljen glifosat? Dakle, dolazimo u jednu vrlo zbrkanu situaciju i zanimaju me vaša mišljenja o tome. Nadalje što se tiče TTIP-a imamo jednu neobičnu situaciju. Većina e, jaja koje se proizvodi u Ujedinjenoj kraljevini su od e, kokoši, od e, koga koje slobodno hodaju po dvorištu za razliku od Europske unije. Međutim, u Ujedinjenoj kraljevini se smatra da ta jaja e, imaju smeđu koru i ne smiju se prati. U SAD-u definicija takvog jaja je da e, takvo jaje mora imati bijelu koru i da se mora prati. Dakle, to su kontradiktorne odredbe i ko će tu sad podijeliti? Što sad to sad znači za sektor proizvodnje jaja u Ujedinjenoj kraljevini? Da li itko o tome uopće razmišlja? Hvala lijepa. Hvala lijepa. Evo, to su bila pitanja i komentari koordinatora. A ispričavam se, nekoga sam zaboravio. Hvala, gospodine predsjedniče. Prošle godine, gospodine povjereniče, ste govorili da Rusija nije vaše, u vašem resoru. No, e, sada imamo zbog toga dramatičnu situaciju u poljoprivredi. I pitam vas, gospodine povjereniče, što radite? Kakva je e, zapravo logika da se guši naše tržište? A s druge strane, pregovaramo o tom famoznom e, transatlantskom sporazumu. Nemojte, e, molim vas, se na neki način bježati od vaših odgovornosti. Molim vas da odgovorite na moje pitanje. A što se tiče vaših odgovornosti, vas kao povjerenika, što mislite o konstantnim kontrolama e, naših poljoprivrednika koji žive u strahu, imamo također sankcije, kontrole i imamo inspektore koje e, doslovno primjenjuju neprimjerena pravila koja dolaze iz vaših službi. Ja Mislim da uspostavljanje roka od 14 e, ili 15 dana vezano uz kontrole da bi to bila dobra solucija. E isto tako gospodine Hogan e, morate vidjeti da su e, rješenja pred vašim očima. Nešto o TTIP-u. da je taj sporazum povoljan, ali zašto onda ako mislite da je nepovoljan, zašto onda nastavljate sa pregovorima? Imamo u svakom slučaju eh, povećanje eh, troškova za naše poljoprivrednike što se tiče proizvodnje, ali isto tako i e, velike e, posljedice što se tiče samog e, okoliša i u tom smislu moramo to imati na umu. Zašto idete u, tom, u toj politici ozelenjivanja iako vidite da je to nešto što dovodi do velikih troškova vaših, naših poljoprivrednika? E, možemo sada e, dobiti odgovore od e, povjerenika. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Prije svega što se tiče simplifikacije. Ja sam 23 promjene uveo prošle godine simplifikacije koje će biti korisne poljoprivrednicima. I dobro ih je na neki način spojiti. Prvo ono što želimo e, prevenirati taj e, primarni, e, primarnu kontrolu što se tiče zahtjeva poljoprivrednika vezano uz uvođenje uz ITIS, u IT sustav. To će omogućiti pojednostavljenje, no farmeri u svakom slučaju imaju veliku, veliki strah od kontrola. Ako uspijemo obaviti posao na najbolji mogući način, a nadam se da će to biti moguće, onda ćemo e, za male i e, velike male i srednje poljoprivrednike na neki način maknuti taj teret angažiranja konstantno konsultanata vezano uz zahtjeve, zahtjeve. Što se tiče znači 200 e, pravila na tržištu Možemo reći da će to u svakom slučaju smanjiti troškove e, i terete, e, administrativne terete za operatore, za subjekte i mislimo da će to biti korisno. Sljedeći val e, simplifikacije povezan sa ozelenjivanjem. Mi smo u svakom slučaju proveli evaluaciju, konzultirali smo se kako je to provedeno, koje se promjene trebaju provesti. Imali smo 3300 zahtjeva koje je dobila komisija 80% od poljoprivrednika i vidimo koji je taj praktič, koja je ta praktična razina. Mi ćemo e, sljedeći tjedan 15 e, do 20 e, promjena predložiti koje će omogućiti da se pojednostavi situacija i razjasni situacija i kako ćemo u svakom slučaju smanjiti administrativni teret što se tiče interpretacija određenih karakteristika. Ali to će isto tako povećati i koristi za okoliš koji je zapravo u srcu e, ovog e, zakonodavnog e, procesa 2013. godine. Kad govorimo znači o moramo imati na umu da trebamo doprinijeti bioraznolikosti sa svojim mjerama. E, smanjenjem e, birokracije što se tiče ozelenjivanja mi ćemo u svakom slučaju doprinijeti okolišu i to je nešto čime se mi e, bavimo. Što se tiče instrumenta upravljanja rizicima, što je rekao gospodin Castro, mi u svakom slučaju imamo takve instrumente, ali teško ih koristiti u ovakvoj nestabilnosti tržišta. To je u svakom slučaju task force eh, za po, tržišta poljoprivrede o kojima je govorio e, gospodin Nicholson koji trebaju tu ući u igru, vidjeti što se događa izvan tržišta Europske unije, isto tako koje mjere se trebaju poduzeti, kako zapravo koristiti te instrumente upravljanja rizicima na tržištu. Imamo također i e, oceansko iskustvo, iskustvo Amerike i trebamo vidjeti kako to može pomoći, e, da se održi poljoprivreda u e, znači ovoj velikoj nestabilnosti tržišta. Imamo cijeli niz mjera koje smo uveli vezano uz e, rješavanje krize. Prošli znači prošle jeseni smo uveli paket od 500 milijuna eura a neke države članice nisu uopće koristile ta sredstva koje su 100% dolaze iz proračuna Europske unije. Teško je to zahvatiti jer 100% posto e, e, znači sredstava iz Europske unije, teško je zapravo razumjeti zašto to nije korišteno. A ta pomoć bi u svakom slučaju bila substancijalna. Nadamo se znači da ćemo do e, lipnja isto tako e, e, platiti sve što je, što je potrebno, ali u svakom slučaju nadamo se da ćemo promijeniti situaciju gdje se određeni novci koriste isto tako i za neka druga za neke druge ciljeve. Što se tiče neravnoteže opskrbe, znači lanaca opskrbe hranom, da ovdje smo, vi ste u okviru samog odbora e, u svakom slučaju e, obavili dobar posao i imat ćete također u parlamentu priliku da kažete koje se mjere trebaju na tom planu poduzeti. U svakom slučaju, e, drago mi je i očekujem sa velikim iščekivanjem rezultate rasprave, a nadamo se također da, će, da ćete i podržati te mjere što se tiče eh, eh, lanca opskrbe hranom. Imamo iskustva Velike Britanije, Španjolske, Latvije koje su implementirale mjere i trebamo vidjeti da li to funkcionira ili ne. Što se tiče krize na području mljekarstva, mi smo tu uveli 23 mjere u rujnu i u ožujku, a 100% sugestija od države, država članica, no isto tako i od vas, mi smo ih analizirali Imamo u svakom slučaju proračun, proračunske obveze i ograničenja, no isto tako i zakonodavna ograničenja, no sva, svi instrumenti u okviru zakonodavstva su na raspolaganju i trebamo e, smanjiti te neravnoteže. Imamo zapravo na neki način pomiješanu reakciju vezano uz implementaciju ovog prijedloga zato što je on dobrovoljan. Mi smo u svakom slučaju udvostručili državne potpore kako bi države članice to mogle e, koristiti tamo gdje je to potrebno. A poljoprivrednik e, zapravo e, odlučuje da notificira znači a možemo reći da 85% proizvodnje je znači uvedeno u, pod ovu šemu. Kad govorimo o dezignacijama, znači imenovinjama ENCA, mi smo bili u kontaktu sa Sjevernom Irskom što se tiče te teme. Ja sam bio tamo Imamo u svakom slučaju proces koji se tu odvaja, no isto tako imamo i alenijaciju određenih e, e, regija i postavlja se pitanje kako ćemo znači tu riješiti granice. Mi u svakom slučaju nastavljamo rad sa državama članicama, one trebaju e, dati prijedloge regijama, no komisija je tu da zapravo nadgleda poštivanje e, implementacije samih e, principa. A kad govorimo o znači, imenovanjima ENC-a u Sjevernoj Irskoj, mislimo da se znači, nadležna tijela i političari trebaju baviti time. Znači što ja sam e, u svakom slučaju objavio e, znači određene analize vezano uz ove trgovinske sporazume. To će biti e, gotovo do kraja rujna. To će nam dati sliku o tome što možemo uzeti u obzir u kontekstu budućih sporazuma. Što se tiče pregovora TTIP-a, mandat je vrlo jasan, on je poznat, mi ćemo u svakom slučaju nastaviti sa našim standardima na području okoliša, poljoprivrede i tako dalje. To ponekad nije, ne, nailazi na odobro, odobrenje, ali u svakom slučaju mi nastavljamo u tom smislu. E, možemo reći da su određeni pregovori u svakom slučaju se usporili, imamo također i e, pitanje SPS-a, znači ovih sanitarnih sporazuma, također e, u svakom slučaju kad govorimo o mlijeku postavlja se isto tako i mliječnim proizvodima, teško je to vidjeti na koji način možemo trgovati i ući na tržište u SAD-u. U svakom slučaju e, imamo ovaj sustav e, geografskih, e, znači zemljopisnog određivanja porijekla i u svakom slučaju Europski parlament će odlučiti da li se slaže sa finalnim rezultatom ili ne. Imamo 28 država članice i parlament mogu taj sporazum blokirati ako se ne slažu s njim. To je u svakom slučaju demokratska procedura. A Europski parlament i države članice mogu to izreći. To će u svakom slučaju osigurati uravnoteženi sporazumi da taj sporazum bude uspješan u budućnosti. To je nešto od velike važnosti, gospodine e, Rode. Što se tiče pregovora o klimatskim promjenama i rezultatima u Parizu, možemo reći da je to bio važan e, momentum nastavljanja borbe na tom području, naravno poljoprivrede u tom smislu će morati imati važnu ulogu u smanjivanju utjecaja klimatskih promjena. Mi u ovom trenutku pregovaramo i vodimo rasprave što se tiče Lulu CF-a sa e, povjednikom Kanjetom. On treba e, znači u srpnju dati prijedlog e, vezano uz odluke koje dolaze od država članica. Morat ćemo uzeti u obzir cijeli niz kriterija Znači imamo e, također moramo ćemo uzeti u obzir e, znači prudo nacionalni dohodak i ostale kriterije, to je politička odluka, ali to će biti e, osnivano na zbilja jasnim znanstvenim razlocima kako to sve može biti uzeto u obzir. Mi u svakom slučaju uzimamo u obzir činjenicu da moramo imati jasne kriterije i zbilja e, e, jasni kriteriji što se tiče ovih pregovora. Što se tiče CAP-a, zapravo ZPP-a, mislili da smo bili dosta fleksibilni, dali smo fleksibilnost što se tiče supsidijarnosti? E, subsidijarnosti. Jer bez toga ne bismo dobili sporazum. No, ne želimo da zapravo velike ekonomije od toga imaju više koristi od malih ekonomija. E, imamo cijeli niz financijskih resursa, neću ni u kojem e, slučaju e, imenovati sad neke određene države, ali moramo u svakom slučaju imati na obzir različite veličone. Moramo imati kriterije što se tiče davanja samih e, potpora i e, naknada trebamo vidjeti na koji način e, ćemo odgovoriti u okviru Europske unije na to što novac nije potrošen. Ali kad e, govorimo o odgovorima što se tiče poljoprivrede, mislimo da odgovori e, odgovor financiranje u svakom slučaju stvorilo iste, ista pravila za sve. U svakom slučaju ćemo paziti što se tiče e, pregovora o budućnosti, što se tiče toga. Kad govorimo o srednje ročnoj reviziji, e, nismo još došli do konačnih zaključaka kako bi to trebalo izgledati, ali u svakom slučaju moramo raspravljati o instrumentima upravljanja rizicima i e, pomoći poljoprivrednicima u krizi kako bismo mogli zapravo e, lakše i brže odgovoriti na probleme koji se pojavljuju na tržištu. No, također moramo isto tako pogledati agendu što se tiče pojednostavljenja kako bismo smanjili e, složenost sustava, a također dobili e, više rezultata. U to moramo uključiti i okoliš. Ne smijemo zanemoraviti činjenicu da imamo cijeli niz sporazuma e, koje smo zaključili za, u 2015. godinu, isto tako e, klimatski sporazum, sporazum što se tiče e, održivih ciljeva i razvoja. To moramo uzeti u obzir, sve to mora biti uključeno u našu politiku. Kad e, govorimo o mjerama, implementacije u Španjolskoj i ako znate ikakve, imate ikakva stanja o nekim nelegalnim akcijama, ja bih vas molio da nam to kažete budući da je to nešto izuzetno važno kako bismo mogli pokrenuti istragu. To u svakom slučaju se mora istražiti ako je to istina što govorite, a mi ni u kojem slučaju to nemamo razloga dovoditi u pitanje. Što se tiče podrške što se tiče govedine, moramo biti e, oprezni imamo e, znači ovaj e, procjenu učinka koja će se provoditi kako bismo e, vidjeli na koji način možemo bolje riješiti određene sirovine i probleme određenih sirovina, a govedina je jedno od tih pitanja. Što se tiče Europske unije, imamo smanjenu potrošnju govedine i govori se o tome da ne trebamo u ovom trenutku pregovarati sa Mercosurom, budući da ćemo E, na takav način preplaviti EU e, tržište e, govedima. No u svakom slučaju moramo razjasniti situaciju, a izvješće će vezano uz to biti objavljeno do kraja do kraja rujna. Kad govorimo o Rusiji, ja nisam odgovoran za to. Gospodin povjerenik Andruj Katis je susreo sa ministrom za poljoprivredu privredu e, Rusije prije nekoliko e, vremena i nismo imali nikakav napredak vezano uz to. To nije e, zbog toga što, se, što nismo angažirali. Imamo puno rasprava što se tiče tih pitanja, normalizacije trgovinskih sporazuma sa Rusijom, ali oni samo gestikuliraju, zapravo nema nikakvih angažmana s njihove strane. No u svakom slučaju mi nastavljamo sa naporima. Ali kad govorimo o jajima, molim vas da nam date e, detalje vezano uz ono o čemu ste govorili o znači e, boji same kore jaja. Kad govorimo o znači e, znanstvenim znanstvenim e, saznanjima e, moramo u svakom slučaju imati na umu i uzeti to u obzir e, znači za ove proizvode i za neke druge. Naravno tu postoji pitanje pesticida, gospodin Segolen Royal će vjerojatno zabraniti cijeli niz proizvoda, no komisija kad govorimo o tome, znači mjerama Francuske nije, komisija još nije došla do nikakvih zaključaka u vijeću se o tome još nije raspravljalo jer što se tiče zahtjeva e, znači e, za primjenjivanje određenih znanstvenih saznanja postali su neki zahtjevi od država članica vezano uz to. Hvala gospodine povjereniče. A sada ćemo uzeti pitanja, druga pitanja od država članica. Molim vas jedna minuta za svakog govornika i molim da poštujete tu jednu minutu. Gospođa Eran Garcia, da, e, hvala. E, možemo reći da kad govorimo o ZPP-u teška su vremena i slušala sam vas pozorno, no Postoje isto tako i neke glazine vezano u, e, o budućnosti ZPP-a. Što će se onda dogoditi sa ruralnim razvojem u tom kontekstu? Da li će to onda e, pospasti znači e, u e, glavnu upravu, a s druge strane isto tako će se trgovinska e, uprava time baviti. A što se tiče TTIP-a, moramo u svakom slučaju eh, očekivati više od eh, SAD, a kad govorimo o mljekarskom sektoru, cijeli niz eh, poduzeća imaju problema sa tržištima. Kad govorimo o izvješću, parlament je osmislio jedno izvješće vezano uz informacije Observatorija za mljekarsko tržište koje bi bilo vrlo dobro došlo. A Postavlja se pitanje isto kad govorimo od 500 milijuna eura, e, da li će to znači biti nešto dodatno onome što već imamo da, e, kad govorimo e, o intervencijskim cijenama za znači voće i mlijeko ne možemo nastaviti na takav način. Hvala. Voorzitter, uh, commissaris, ik ben, uh, ik ben blij dat u uh, nu bij ons aanwezig bent. Uh, we spreken over uh, de crisis in de landbouw, morgen over de melksector. Maar uiteindelijk spreken we toch gewoon... Danas govorimo o krizi poljoprivrednog sektora i mljekarskog sektora i također govorimo o socijalno-ekonomskim problemima koji pogađaju poljoprivrednike. Mnogi žele djelovati, no ne mogu to napraviti. Čujemo cijeli niz glasina što se tiče tužne situacije obitelji poljoprivrednika. Da li mislite e, da taj novac za krizu bi prije svega trebao biti usmjereno na e, socioekonomsku politiku? Time bismo riješili dva problema jer bi se smanjala proizvodnja, ne možemo naravno proizvoditi više, a s druge strane imali biste također i pomoć e, povezana sa prestankom ili smanjivanjem e, proizvodnje. Imaćete tu poveznicu između socijalnog i ekonomskog aspekta, jer cijeli niz e, asocijacija, znači udruga poljoprivrednika su mi postavila ta pitanja. kažete e, znači da je gospodin Andriju Katis govorio sa ministrom koji je nadležan za poljoprivredu Rusije, a kad govorimo znači o individualnim e, sporazumima, da li bismo onda mogli imati sporazume, individualne sporazume između država članica i Rusije, imali, ne bili smo imali probleme, morali bi, mogli bismo riješiti te probleme. Hvala. E, hamisított e. Hvala lijepa gospodine povjereniče želim e, skrenuti pozornost na problem e, lažnog meda. Ja sam ovdje, sjedim ovdje. Dakle, na vanjskim granicama Evropske unije e, uzete su probe i pokazalo se da ustanovljeno je da 31% od sveg meda koji se uvozi je lažni med E, to je podatak od 11. svibnja. Svakoga dana 165 e, tisuća kilograma lažnog meda e, ulazi u EU. uniju. Moje je pitanje da li komisija planira povećati broj proba, kontrolnih proba koje se uzimaju na granicama, da li će se razviti nove metode za e, provjeravanje je li med pravi ili nije. Postoje priznati laboratoriji u Europskoj uniji koje bi se mogle angažirati, moglo angažirati na tome, na primjer u Njemačkoj i u Francuskoj. Hvala lijepa. Gospodin Belda ima riječ. Hvala lijepo. Povjereniče, ove godine započeli ste s jednom diplomatskom ofenzivom i osvajanjem izvoznih područja. Meksiko, Kina, Japan, Kolumbija, kasnije tijekom godine posjetit ćete Indoneziju i Vjetnam. No koji su dosadašnji konkretni rezultati? Jeste li zadovoljni i koje druge misije ili aktivnosti planirate za 2017. Hvala. Zastupnica Dodds. Hvala vam, povjereniče. Posjetili ste moju izbornu jedinicu u Sjevernoj Irskoj nedavno i dali svoj govor o Brexitu, no da ste mogli ostati malo duže, poput mene, mogli ste prisustvovati prisust, predstavi poljoprivrednika iz Alstara. To je bila sjajna prilika da se razgovara s poljoprivrednicima, onda biste mogli čuti kako svi poljoprivrednici govore o vrlo teškoj situaciji na imanjima, pretežno zbog nestabilnosti, niskih cijena i problema novčanog toka. Mnogi smatraju da ih Europa ne podržava, a ja imam osjećaj da će biti izrazito razočarani vašim današnjim komentarima. Što se tiče dobrotvorne opskrbe, vi ste rekli da je to nešto što je na mješoviti odjek i čini mi se da mnogo toga prepuštamo poljoprivrednicima i obrađivačima bez strateškog vodstva. Možda nam možete reći koji je tu stav vijeća i za kraj što se tiče srednjeročne revizije ZPP-a, zacelo je potrebno malo e, značajnije pozabaviti se time, a ne samo uljepšavati. Hvala. Zastupnica Petir. Gospodine predsjedniče, pozdravljam povjerenika. Gospodine povjereniče, e, središnju Europu u travnju su zahvatili mraz i led. Ja sam vam zajedno sa kolegama iz Europske pučke stranke koji su članovi i članice ovog odbora pisala o tome. Obavijestila sam vas da su e, štete e, koje su pogodile Hrvatsku, Sloveniju, Austriju, Mađarsku i Rumunjsku gotovo 800 milijuna eura, a penju se čak i do milijardu e, eura. Osim što su naši voćari, povrtlari, vinogradari pogođeni zbog ruskog embarga i zbog narušenih odnosa na tržištu, ova elementarna nepogoda dodatno ih je bacila na koljena. Ono što e, mene zanima, a i kolege koje smo vam podnijeli zahtjev, na koji način ćete pomoći našim voćarima koje su u travnju pogodili mraz i led i da li planirate povećati proračun za krizne situacije obzirom na učestale elementarne nepogode i poremećaje na tržištu koji se događaju E, a mislim po tome da ne dirate poljoprivredni proračun jer e, mislim da ne bi bilo u redu da zbog svega ovog se zadire u poljoprivredni proračun. Da li možete iznaći nova financijska sredstva je moje konkretno pitanje. Hvala lijepo. Zastupnik Hvala gospodine Zahvaljujemo što ste došli u ovim teškim vremenima za poljoprivredni poljoprivredu naš odmor. No, ukidanje mlječnih kvota je imalo svoj učinok i to je dovelo do smanjivanja cijena. Nismo trebali imati iluzija vezano uz to. ste također e, koristili, znači članak 222, E, uredbe CMO, ali sada moramo imati odgovore na europskoj razini. Naravno, trebamo u svakom slučaju pomoći e, sredstvima, e, zajedničkim sredstvima vezano uz ovo smanjenje i treba na neki način dovesti do, renacionalizacije ZPP-a. Vi ga vi morate braniti, posebno što se tiče proračuna. Imamo cijeli niz želja, ja sam dio odbora za proračun, da se smanje sredstva kako bismo onda financirali druge politike. Da li ste također odlučni da e, zahtijevate od poljoprivrednika završe po, politehničku školu kako bi mogle ispuniti formulare u okviru ZPP-a?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 u svakom slučaju treba više Europe i manje demokracije, to smo čuli, a ja želim odgovoriti. Što ima više Europe, ima manje demokracije, gospodine povjereniče. Ja ću e, se obratiti vezano uz nekoliko vaših izjava. Govorite o jedinstvenim akcijama, no neke države su dale mandat e, komisiji kako bi e, znači pregovarali o kontroverznim sporazumima između e, država koje proizvode i država koje uvoze. E, vi u svakom slučaju e, govorite o akcijama, ne o ritmu. No, gospodine povjereniče, čini mi se da kad govorimo o modelu e, zaštite zemljomiskog podrijetla, to je nešto što je izuzetno važno i vi ste rekli da to neće biti dovedeno u pitanje. No, gospodine povjereniče, imamo znači te pregovore TTIP-a i cijeli niz izvora govore da Amerikanci neće popustiti što se tiče tog dosjea i da se se o tome još uopće nije raspravljalo. Onda ste vi ili e, čarobnjak ili nam ne govorite istinu. Ja imam dva pitanja, gospodine povjereniče. Prvo, da li... E, e, oznake e, zemljopisnog podrijekla koje su dio našeg tradicionalnog nasljeđa E, znači da li se o njima raspravlja sada u pregovorima i drugo pitanje zašto na osnovu samih pregovora koji su vođeni do sada postoji restriktivna lista a ne list, cjelokupna lista koja uključuje sve oznake zemljopisnog porijekla. Zastupnik Hojbuš. Zastupnica. Hvala lijepa. Gospodine povjereniče, želim govoriti o jednoj sasvim drugoj temi a to je tema koncentracija odnosno e, otimanje zemlje komisija je e, kritizirala studiju odbora za agri europskog e, parlamenta da ta studija ne sadrži dovoljno podataka, odnosno da nismo utemeljili te podatke, e, s obzirom na to kada ćete nam vi staviti na raspolaganje dovoljno podataka kada kanite početi skupljati e, podatke o tome kad je riječ o transakcijama sa zemljom kako bismo saznali konačno tko su kupci, ko su prodavači, koje se cijene plaćaju. Ove se, su podaci hitno potrebni, potrebno nam je više transparentnosti u, ovoj, u, u, na, u ovom području jer e, važno je e, da znamo kakva je situacija što se tiče e, otimanja i e, zemlje i koncentriranja ogromnih površina. Zastupnik Santos. Zahvaljujem. Moje pitanje je da u uredbi poslije imamo članak 32. koji govori da komisija mora pažljivo analizirati različite mjere što se tiče najudaljenijih regija. I postoje određene studije koje omogućavaju procjene pa me zanima kako ćete se u kontekstu TTIP-a i pregovora s Mercosurom nositi s tim. Niste to spomenuli u vašem uvodnom izlaganju. Također zanima me nešto vezano s cijene mlijeka. One su na povijesnoj najnižoj razini i države članice e, financijski daju sve od sebe, kao i Europska unija, kako bi se situacija popravila. No ništa nije bilo dovoljno da se spriječi pad cijena i da se proizvođačima omogući da žive od onoga što proizvode. Ne mislim da se više možemo kriti iz ove situacije i mislim da sistem koji trenutno imamo sa kvotama jednostavno ne funkcionira. Poljoprivrednici izlaze na ulice i traže da se taj sistem ukine. Što ćemo učiniti? Gospodine Dana, hvala gospodine povjereniče što ste danas s nama ovdje. Možemo, ova kriza u poljoprivredni pokazuje e, cijelu krizu veza između poljoprivrednika, proizvođača i kupaca smo imali predviđene specifične e, odredbe što se tiče tržišnog natjecanja kako bi se poljoprivrednici mogli organizirati i kako bismo mogli imati e, pregovore u kojima će svi biti jednaki i proizvođači i e, kupci, no idealna situacija ne postoji. U zadnjoj reformi ZPP-a željelo se znači e, ojačati te e, organizacijske odredbe, e, posebno što se tiče prava mm, o tržišnom natjecanju kako bi se zaštitili proizvođači, no Čini mi se da je vaša, e, znači, e, isto tako da su vaše službe pod presijom i pod pritiskom e, glavne uprave tržišnog natjecanja. Kako to percipirate, znači da tržišno natjecanje na neki način radi na uštrb proizvođača? Komisar, Sljedeći govornik. Hvala lijepa. Gospodine povjereniče, htio bih se vratiti na temu TTIP. Danas je već nekoliko puta spominjana e, e, oznaka e, geografskog porijekla. Postoji jedan popis međutim postoji velika je tajna kako je došlo do tog kako je nastao taj popis zapravo bi se moralo pogledati koji prozvode su kojeg porijekla geografskog i kamo se e, izvoze. E, to mogu biti sasvim različiti proizvodi, bilo bi razumno da taj popis e, se napravi posebno za svaki ugovor da li nam možete možda odati kako je došlo do sastavljanja ovog popisa, odnosno kako je on načinjen i kako bi se to, taj popis mogao popraviti? Zastupnik Hasekam. Hvala vam. I ja bih nešto rekla o drugim određenim krizama koje je poljoprivreda uzrokovala. Primjerice, kriza koja se tiče biološke raznolikosti, slatke vode, klima. Ako uzmemo za primjer nizozemsku, nizozemska nije potpisnica mnogih međunarodnih sporazuma. Primjerice, direktiva o vodi, kvaliteti zraka, intenzivno stočarstvo jedan je od glavnih razloga onečišćenja okoliša. I zanima me do koje mjere priznajete činjenicu da poticanje pretjerane proizvodnje u poljoprivredi neće pomoći postići postojeće međunarodne ciljeve. Ili da to reformuliram, slaže li se povjerenik da ukoliko se proizvodnja životinskih proizvoda nastavi ovako povećavati i rasti, da će poljoprivreda i biološka raznolikost Europe izgledati poprilično crno, a ne zeleno. Zanima me slažete li se sa time. Dakle, poljoprivredne potpore također bi trebalo u tom smislu ukinuti. Sljedeći govornik. Hvala vam. Hvala na svobuhvatnom pregledu koji ste nam dali i na aktivnostima koje ste poduzeli. Tržišna situacija u poljoprivrednom sektoru i svinjogojstvu prilično je ozbiljna i ne piše nam se dobro. Situaciju bismo mogli promijeniti plaćanjem viših iznosa lokalnim proizvođačima 2016. i front loading isplata mogao bi se omogućiti, a Finska je prošle godine također tako nešto upotrijebila. Isto bi se trebalo omogućiti za ovu godinu. Dakle, takve e, preduplate zahtijevaju određene promjene u računalnom sistemu. Prošle godine su one odrađene prekasno, te poljoprivrednici nisu mogli iskoristiti sredstva, tako da bi komisija trebala proučiti te mogućnosti kao i mogućnost front frontloadinga isplata. Gospodine Hogan, jeste li na tako nešto spremni? Sljedeći govornik. Gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče, hvala vam što ste na posjetili Litvu i sastali se sa našim poljoprivrednicima te raspravili e, probleme s kojima se e, lokalni poljoprivrednici suočavaju. bolni problem je danas sljedeći. Poljoprivreda i mljekarstvo postalo je nekonkurentno zbog niskih cijena. Zbog toga došlo je do viška mlijeka prisutnog u Litvi i ovaj sektor će odumrijeti. Zbog toga me zanima kada litvanski poljoprivrednici mogu očekivati više razine isplata, jer razlika između isplata u baltičkim i drugim zemljama je poprilično velika. A litvanski poljoprivrednici sada su potpuno izgubili mogućnost konkuriranja. Sljedeći govornik. Hvala lijepa gospodine povjereniče. Ja se želim vratiti na politiku što se tiče mlijeka, proizvodnje mlijeka. E, mislim da nam nisu da nam nije tu potreban radikalni zaokret i da nam nije potreban povratak na kvote, nego da E, moramo poraditi na mjerama, instrumentima, konkretnim koracima, čak i ako su bolni, e, kako bi e, izašli iz, ovog, iz ove krize u području mljekarstva. Imam dva konkretna pitanja. Pozdravljam pojednostavljenje što se tiče mogućnosti dobivanja državne pomoći, ali ne vjerujem da je 6 do 12 mjeseci dovoljan period za to mislim da taj period treba produljiti a što se tiče krize e, poljoprivrednog sektora e, mislim da bi trebalo, želim vas pitati da li, bi, da li se slažete sa mnom da bi trebalo e, udvostručiti de minimis naknade sa 15.000 na 30.000 eura. Hvala vam. Čini mi se da zbog toga što smo embargo i mlječne kvote utvrdili da je to znatno utjecalo na cijene koje dobivaju poljoprivrednici. će dijelite li strah proizvođača šećerne repe, primjerice u Poljskoj, jer nakon što se prestane regulirati tržište i ukinu kvote za šećer, proizvodnja će se prebaciti iz jedne u drugu državu članicu, ne nužno poštujući načela tržišnog natjecanja između potrošača. Zbog kapitala u proizvodnji šećerne repe, koji nije po naravi nacionalan, može doći do ovakvih preokreta. Druga stvar, što se tiče trajne regulacije tržišta, uvođenja kvota, reguliranja uvoza, pregovora i drugoga kako doživljavate i vidite model europske poljoprivrede u budućnosti? Mislite li da je model koji trenutno koristimo najbolji? Sljedeći govornik. Hvala vam. Povjereniče, znate da su u Rumunjskoj izravna plaćanja e, kasnila zbog računalnih problema. Dakle, unutar prvog stupa. A sada imamo 200.000 tisuća zahtjeva koji nisu isplaćeni poljoprivrednicima, te što dovodi do daljnjih kasnjenja, kašnjenja i narušenja poljoprivrede u Rumunjskoj. Zanima me da li su rumunjske vlasti obavijestile komisiju o tome, da jesu li zatražile vašu pomoć i imali li komisija ikakav alat kojim bi mogli intervenirati u ovakvoj situaciji. Što se tiče uplata koje države članice mogu izvršiti unutar tih 500 paketa od 500 milijuna eura, zbog čega neke države članice nisu upotrebile niti dijelić tog novca. Zastupnik Flanagan će lijepo biti pozitivan, no još je bolje biti realan. U siječnju 2015. rekli ste da u mljekarskom sektoru nema krize, a svi su tvrdili suprotno. Konačno ste se preokrenuli i rekli da u ožujku ove godine imamo krizu, sada kažete da bismo trebali biti pozitivni jer su izvozi raznih mljekarskih proizvoda porasli. No kakva je korist toga ukoliko ljudi koji to proizvode ništa ne zarađuju nego samo gube novac? A kako biste bili pozitivni e, u tome, također ćete ponuditi jeftine zajmove i kredite tim ljudima koji nemaju novca. Meni je to potpuna ludost. Što se pojednostavljivanja tiče, a molim vas da e, doista odgovorite na to pitanje, ovaj strukturalni dijalog. Što se pojednostavljenja tiče, zbog čega nam smo pojednostavili ruralni razvoj prije svega, s obzirom da se pokaže da je ondje stopa grešaka veća. I konačno što se tiče Brexita, kakvu analizu utjecaja Brexita ste proveli i koje se mjere e, predviđuju za rezultat? A što se tiče nacionalnih pitanja, ja sam ovdje za Irsku, kao što ste vi ovdje za Veliku Britaniju. E, e, Meler. Gospodine povjereniče, rekli ste iskoristili sav pravni okvir, da ste e, upotrebili sve raspoložive instrumente i da u proračunu nema novaca osim ovih 120 milijuna. Međutim, kada usporedim e, povezana plaćanja u zemljama članicama u mljekarstvu, onda me ne čudi da zemlje kao Finska ili Poljska nisu isplatile tih 420 milijuna eura koje ste stavili na Za mene bi bilo važno da ne pregovaramo sa Mercosurom ili za TTP, nego da napravimo dobar sporazum sa Rusijom i Ukrajinom. To bi nam pomoglo. Imamo mnogo poljoprivrednika koji odustaju od proizvođača, koji, proizvodnje koji nemaju e, nikoga ko bi naslijedio njihova poljoprivredna dobra E, što kažete na to što predlaže njemački ministar poljoprivrede da se ograniče količine koje se proizvode? E, mislim da e, nitko više ne želi zapravo privremeno, ponovno privremeno uvođenje kvota za proizvodnju mlijeka. Vi se čudite da osam država nije potrošilo novce koje, novac koji im je bio stavljen e, na raspolaganje. No možda kriteriji dobivanja tih sredstava nisu zapravo bili e, primjereni ili čak na neki način e, imaju odvraćajuće učinke. Isto tako postoji potreba reguliranja samih e, volumena i količina. Gospodin Donta je govorio o pravu tržišnog e, natjecanja na području poljoprivrednika, e, poljoprivrede mi u svakom slučaju to podržavamo. I zadnja informacija gospodine povjereniče, kao što je rekla kolegica iz Hrvatske, europske regije, a posebno regije s koje ja dolazim su bile žrtve takozvanog crnog E, leda leda i u svakom slučaju postoje mjere e, koje se moraju poduzeti kako bi se riješila ova teška situacija. Kužmjuk. E, Hvala lijepa, gospodin Kužmjuk ima riječ. Hvala lijepa. Gospodine povjereniče, slušao sam vas prije nekog vremena, rekli ste da komisija želi otvoriti američko tržište za Eh, evropske jabuke i kruške. Mi naravno znamo da se to može objasniti ruskim embargom i sad moramo tražiti nova tržišta za izvoz, za izvoz evropskih poljoprivrednih proizvoda. Dakle, da li se ti pregovori nastavljaju ili su zaustavljeni? Eh, drugo pitanje, da li ste procijenili eh, margine proračunske margine da bismo vidjeli e, koliko sredstava će ostati nepotrošeno do kraja godine, jer ako ne mobiliziramo rezervu za nepredviđene situacije, moramo e, moramo radi krize koja nas je pogodila i e, iznaći druga sredstva i druge mjere koje možemo primijeniti. Hvala lijepa. Sljedeća je gospođa Martinez. Vidite li ovo? To je iz jednog e, časopisa u Galiciji. E, Galicija je e, važna regija što se tiče poljoprivredne proizvodnje proizvodnje mlijeka. Tamo krave umiru od gladi jer vlasnici nemaju novca za kupnju hrane za svoje krave. Ako pogledate ovaj, ovu karakter e, ovu karikaturu e, tu piše ako napustite krave one će umrijeti a što će se dogoditi ako napustite e, poljoprivredne proizvođače ogroman broj njih odustaje od proizvodnje i naša poljoprivredna područja pa, su polako umiru E, posljednja e, zajednička poljoprivredna politika u posljednjih nekoliko godina ne uspjeva riješiti probleme koji pogađaju naše poljoprivrednike praznim riječima ne možemo podržati naše poljoprivrednike E, trgovački lanci dobivaju podrške, e, trgovinski sporazumi dobivaju e, podršku kao na primjer pregovori o sporazumima o slobodnoj trgovini sa SAD-om i Kanadom, ali mi moramo braniti naše poljoprivrednike. To je jedini način kako možemo zaštititi naša ruralna područja. Danas imam samo jednu minutu na raspolaganju, ali vi imate političku odgovornost i morate na dijelima, ne samo riječima, pokazati da nećete dopustiti da naše poljoprivreda umre. Hvala lijepa, ovo je bila minuta i 40 sekundi, ali svejedno. Hvala lijepa, sljedeći govornik. Hvala lijepa. Mlijeko, svinjetina, embargo, E, za povjerenika je situacija vrlo teška, ali teška je i za naše poljoprivrednike i potrebno je e, nešto učiniti, odgovorniti na krizu. E, u Portugalu proizvodnja pada, ne znam jesam li dobio riječ, dakle postoje regije, oprostite bio sam zbunjen dakle regije koje ovise o proizvodnji mlijeka e, u vezi s tim e, želim postaviti sljedeće pitanje da li ste spremni gospodine povjereniče oprostiti odnosno e, oprostiti dugove proizvođačima ako smanje svoju proizvodnju i što je sa de minimis, de minimis državnom pomoći. Kao što znate, zemlje članice moraju uložiti velike napore i mi koristimo e, fondove Europske unije i do 200%, ne znam da li je to slučaj sa svim zemljama članicama. Dakle, moje pitanje glasi, jeste li Mislite li da ćete moći pomoći e, vladama zemalja članica? Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče. Hvala vam što ste, uzeli, što ste si uzeli vremena i došli e, razgovarati s nama. Postavljeno je puno pitanja, se neću vraćati na ono što je već rečeno, osobito E, na teme koje su, o kojima je već dovoljno rečeno, ali želim nešto reći u vezi sa trgovinskim sporazumima e, o kojima se trenutno pregovara. Vrlo često e, govorimo o TTIP-u, a zaboravljamo govoriti o drugim tipovima sporazuma o kojima trenutno pregovaramo, na primjer sa Merkosurom E, koji naravno e, će imati učinak na zajedničku poljoprivrednu politiku. Zapravo Mercosur ima ogroman učinak. 5-10% uvoza iz zemalja Merkosura su poljoprivredni proizvodi i naš e, trgovinski deficit je 20 milijardi eura. Dakle, studija učinka koja je načinjena je ne podala neke rezultate. Ono što bih ja želio znati je koja je procjena komisije, koji će učinak ti trgovinski sporazumi imati na e, naš poljoprivredni sektor. Hvala lijepa. Sljedeća govornica je kolegica Köstinger. E, ja bih nešto o sasvim drugoj temi, šume i šumarstvo. E, mi smo prošle godine izradili izvješće na tu temu i između ostalog smo se izjasnili za e, učinkovito korištenje resursa, ali smo bili protiv kaskadnog korištenja. E, dakle, bili smo vrlo jasni u e, tome, međutim, naravno, bez da smo predložili neke konkretne pojedine mjere. Dakle, moje pitanje je kako stoji stvar e, što se tiče komisije sa implementacijom e, tih smjernica koje ste dobili od Europskog parlamenta, e, osobito što se tiče učinkovitog korištenja resursa odnosno što se tiče obvezujućih kriterija za biomasu. Tu bi me zanimalo vaše mišljenje. Još jednom želim E, skrenuti pozornost na ogromne štete e, za šume koje su nastale nedavno u Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj i dijelovima Mađarske. E, to je doista bila prirodna katastrofe i željela sam vas upozoriti na to kako ne biste smetnuli suma da se to dogodilo u ovim zemljama članicama. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je e, kolega Jar. Hvala lijepa, imam dva pitanja. E, vi ste rekli o mjerama koje komisija preduzima, nego međutim to nekako ne stiže do e, poljoprivrednika greške u iznosu od jednog kvadratnog metra površine poljoprivrednog zemljišta se sada smatraju greškom u, projektima, odnosno za to se tereti naše proizvođače, to je doista minorna greška. E, nadalje što se tiče smanjenja količina, da li ste za to da se uvedu dobrovoljne kvote, odnosno da se zemlje članice, da zemlje članice uvedu e, dobrovoljne e, dobrovoljna ograničenja količina. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Ne, izgleda se više nitko ne javlja za riječ. Time smo došli do kraja popisa govornika koji su vam e, htjeli uputiti pitanja. Gospodine povjereniče, što je sa klimatskim promjenama i učinkom koji će to imati na poljoprivrednike? E, da li se e, to na to gleda kao na dodatno opterećenje za naše poljoprivrednike? htio bih za sada zamoliti povjerenika da odgovori na sva ova pitanja. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedniče i zahvaljujem svima koji su sudjelovali u raspravi i postavili pitanja. E, niz vas spomenuje e, oznake geografskog porijekla to je vrlo važna tema što se tiče sporazuma o slobodnoj trgovini. E, SAD ima jedan drugčiji sustav e, od Europske unije što se tiče zaštite e, geografskih područja i, i oni vrlo teško priznaju naš sustav. Ja kao vaš pregovarač sam otvorio mogućnost za SAD da shvati važnost sustava e, oznaka geografskog porijekla, koliko je to važno za EU i jasno sam im dao do znanja da za nas e, da je to za nas nešto čega se nećemo odreći. Dakle, uvjeravam vas e, da sve zemlje članice imaju dakle proizvode sa zaštićenim geografskim porijeklom i ja vas uvjeravam da mi od toga nećemo odustati ako SAD ne pristane naše uvjete neće biti sporazuma. Što se tiče e, otimanja zemlje, mislim da je to bilo pitanje gospođe e, Hojbuš. Komisija skuplja statistike o cijenama poljoprivrednog zemljišta po hektaru, a to dopušta onda usporedbe cijena između različitih regija i zemalja, ali mi ne skupljamo podatke o pojedinim e, kupoprodajnim ugovorima i nije ni predviđeno da ćemo to u buduće početi raditi. To je stvar zemalja članica. E, mnogi ovdje vrlo često govore o subsidijarnosti. Dakle, na temelju načela subsidijarnosti to je u nadležnosti zemalja članica. Eurostat je objavio e, podatke o e, cijenama poljoprivrednog zemljišta do 2009. godine. Ako oni žele revidirati svoju metodologiju za skupljanje tih podataka mogu to učiniti ali e, novi podaci će biti objavljeni e, koncem ove godine za proteklih pet godina. Međutim, to će biti općenite informacije o trendovima, ali neće se e, ulaziti u detalje koje ste vi spominjali. Što se tiče meda, što se tiče poze, pozej, eh, mi smo uzeli u obzir sve što se tiče toga. Ako proizvođači žele proizvoditi više mlijeka po nišoj eh, cijeni, trenutno ne postoji način da ih se spriječi. 2003. i 8. i 13. E, e, zakonodavac se složio oko toga da se ukinu kvote. Međutim, niko nije mogao predvidjeti da ćemo imati situaciju prevelike ponude na tržištu i e, sankcija Rusiji i da nitko neće htjeti naše E, mlijeko, ali mi se sad moramo nositi sa situacijom najbolje što možemo. Postoji međutim jedna mogućnost prema članku 222 a e, nika je to ispomenuo, dakle mi imamo mogućnost udvostručiti državnu pomoć. E, dakle, ta de minimis pomoć e, je već e, povećana i to se može učiniti. Neke zemlje članice su to učinile na nacionalnoj razini, neki misle da bi to trebalo učiniti na europskoj razini. Međutim, e, inicijatori toga moraju biti sami proizvođači, sami poljoprivrednici. Gospodin Daf je e, spomenuo e, sporazum e, GI i CETA sa Kanadom. O tome sam već rekao govoreći o drugim sporazumima. Nadalje što se tiče bioraznolikosti, klime i vode. Ja imam jako dobre odnose sa povjerenikom za zaštitu okoliša. Mi smo e, raspravljali o cijelom nizu pitanja u vezi sa vodom, u vezi sa održivom e, poljoprivredom i tako dalje i očekujem e, dobre i progresivne rezultate naše suradnje u budućnosti. Naravno što se tiče e, emisija stakleničkih plinova, e, tu smo dogovorili ciljeve i e, ja ne želim dalje duljiti o tome što ćemo dalje raditi što se tiče održive poljoprivrede. prošlog e, prosinca smo sa povjerenicom Vestager e, postigli e, dobar rezultat što se tiče što se tiče tržišnog natjecanja i natjecanja između nacionalnih nadležnih tijela. Zaključak e, je da se većina e, svega može objasniti različitim situacijama u različitim zemljama članicama. E, naravno, ja moram reći da izvrsno surađujem sa povjerenikom za tržišno natjecanje E, na primjer, što se tiče članka 222, e, a uvjeravam vas da nije bilo lako, e, da to nije bilo lako, međutim, uspjeli smo postići dogovor i tu sam imao podršku povjerenika. Kolega iz Svinske je spomenuo da se e, poljoprivrednicima isplate sredstva unapred, o tome to još nismo razmatrali, e, to ćemo morati razmotriti. Ja sam e, produljio period za zahtjeve, ali na zemljama je članicama da iskoriste mogućnost koja im je pružena, e, ja ću im izuzetno dati još e, vremena do 15. lipnja. E, nadalje, što se tiče Rumunjske, Francuske, Ujedinjene kraljevine, još nisu isplaćena sva davanja za 2015. zbog nekih problema sa E, I te sustavom mi ćemo pomoći Rumunjskoj da se taj problem riješi. Ja naravno ne želim da Evropska unija sankcionira bilo koju zemlju članicu e, zbog situacije za koju ta zemlja članica nije apsolutno kriva e, i želimo omogućiti svakoj zemlji članici da potroši novac koji je za E, nju stavljen na raspolaganje, odnosno predviđen. Također ste postavili pitanja o svim tim ljudima koji ne troše svoj novac. E, niz zemalja članica, odnosno osam zemalja članica, a mislim da imate pravo znati koje su to zemlje. Dakle, zemlje članice koje nisu potrošile novac do danas su Grčka, Francuska, Cipar, Nizozemska, Austrija, Poljska, Rumunjska i Finska. Imaju rok do 15. E, lipnja da potroše taj novac. Evo, to bi bio odgovor na to pitanje. Ima još zemalja koje nisu potrošile sav novac E, zapravo me iznenađuje što e, u, ovoj, ovom trenutku taj novac nije još potpuno potrošen. Što se tiče šteta od mraza, e, bez obzira da se radi o vinogradarstvu ili voćarstvu, upravo sam prošli tjedan primio dokumentaciju u vezi sa ovim problemom. Moji suradnici to sada analiziraju i ja ću vam E, kasnije moći reći koje ćemo mjere moći e, upotrebiti u e, okviru ruralnog razvoja, možda iz Fonda za ruralni razvoj kako bismo pomogli onima koji su pretrpili štete. Gospodine Kužmik, čestitam vam na tome što ste postali potpredsjednik ovog odbora. E, e, vlasti SAD-a su se složile sa ukidanjem uklanjanja e, necarinskih prepreka međutim te, to neće se moći primijeniti već za ovu žetvu 2016. ali će se primijeniti za 2017. Također smo za berbu. Također smo otvorili nova tržišta, na primjer u Japanu za e, naše jabuke i kruške. E, cijeli niz vas je spomenuo ako trenutno nemamo novca, da li ćemo upotrebiti novac iz rezerve za krizne situacije. E, naravno, mi jesmo u krizi, dakle, ako želimo odgovoriti na to na u financijskom smislu, to je jedan od načina kako to možemo učiniti. Gospođa Martinez je govorila o situaciji u Španjolskoj, imamo probleme u Galiciji, ja sam e, svjestan tih problema. E, mi isplaćujemo e, davanja financijska sredstva od 300 eura po kravi, E, svjesni smo e, da je u pitanju e, dobrobit životinja, imamo odgovornost i kao zakonodavac i kao u okviru upravljanja proračunom. Mislim da je fleksibilnost koju dajemo područjima i regijama kako bi odgovorile na krizu E, značajna, ali slažem se s vama da moramo učiniti više. Sustav je do sada prespor, trebalo je preko šest mjeseci da bi se modificirala da bi se modificirale odluke i da bi se preusmjerila sredstva. Dakle, kad je riječ o kriznim situacijama, e, slažem se s vama da u buduće moramo ubrzati E, e, naš sustav kako bismo mogli brže reagirati. Što se tiče gospodina Mela i e, Portugala, opraštanje dugova, to je u nadležnosti država članica. Možete koristiti državnu pomoć, ali mi ne možemo pogađati što će financijske institucije moći učiniti za pojednog poljoprivrednog proizvođača. E, u svakom slučaju na zemlji članici, na svakoj zemlji članici je da uvede program, e, reforme i programe restrukturiranja i pomogne svojim e, poljoprivrednicima. Što se tiče pregovora o trgovinskim e, sporazumima, e, spomenuli ste Mercosur, mislim da je vrlo važno da ministri vanjskih poslova razgovaraju međusobno i da ministri razgovaraju međusobno. Ponekad je koordinacija među ministrima teška, ovisno o temi, ali e, ja se nadam da će trgovina, trgovinski je biti područje gdje ćemo imati primjernu suradnju među surad, e, ministrima. Što se tiče e, biogoriva, mi e, potičemo bio tehnologije i i što se tiče E, šumarstva, tu također, e, to, to se također uklapa u tu našu politiku. U svakoj zemljičanci postoje problemi sa e, poljoprivrednici koji proizvode mlijeko, imaju probleme i morat ćemo naći E, odgovor na europskoj razini e, također i za e, proizvođače u Litvi. Ja sam se sustao sa vašim predsjednikom vlade, razgovarao sam i sa drugim dionicima, nabrali, mi smo, dakle komisija je predložila 23 različite mjere i mi se nadamo da ćemo uspjeti stabilizirati situaciju u budućnosti. Ja sam gospodine Fleneken, ja jesam priznao da e, Ja nikada nisam spomenuo gospodine Flanagan e, razloge zašto ste bili ili niste bili ovdje. 5 e, milijuna tona mlijeka više se proizvodi u Europskoj uniji nego e, prošle godine, a i slučajno istovremeno imamo i preveliku proizvodnju na globalnoj razini i to je jednostavno situacija s kojom se nosimo. Ja sam pojednostavio program ruralnog razvoja kako bismo mogli e, pojednostaviti stvari, ali ja nisam ministar poljoprivrede u Irskoj niti bilo gdje drugdje. Oni su ti koji moraju odraditi svoj dio posla. Ja neću komentirati Brexit, to ne možete očekivati od mene. E, gospodin Egnju ja smo o tome e, izasno, vodili izvrstan razgovor, e, ali neću sada o tome komentirati ovdje. E, što se tiče Rusije, dvije strane su potrebne za trgovinski sporazum. Evropska, Evropsko, dakle Vijeće Evropske unije je donijelo odluke o sankcijama Rusiji E, zbog solidarnosti sa Ukrajinom zbog aneksije Krima i razumljivo je zašto je ta odluka donešena, ali na kraju krajeva ruske vlasti su odlučile e, donijeti embargo na uvoz naših poljoprivrednih proizvoda, to je bila njihova, oni su imali pravo e, donijeti takvu odluku. mi pokušavamo razgovarati sa ruskim partnerima, međutim s njihove strane ne primjećujemo nikakav angažman. E, ono što je važno danas je da njemačka vlada, njemački ministar e, poljoprivrede govori o tome da se 10% e, stava može potrebiti za otkup poljoprivrednih proizvoda za u kontekstu e, izbjegličke krize. Naravno da možemo učiniti više e, kako bismo pomogli poljoprivrednim proizvođačima, ali e, starija generacija, generacija roditelja je zapravo financijski osigurana i E, problem je za, postoji problem za mladu generaciju poljoprivrednika. Što se tiče klimatskih promjena, to će biti sastavni dio naše politike, e, poljoprivredne politike e, u budućnosti. Poljoprivredna će morati odigrati, svoj, odigrati svoju ulogu u borbi protiv klimatskih promjena. Ja sam u suradnji sa povjerenikom Kanjeteom vrlo e, i, i prošli tjedan e, naglasio da poljoprivreda mora odigrati svoju ulogu. Dakle, održivost u poljoprivredi je nešto što je tu i ostaje i naše politike što se tiče borbe protiv klimatskih promjena će biti središnji dio naše strategije za budućnost. E, govorili smo znači o rezervama za krizu i isto tako o Rusiji, a ono što je izuzetno važno je vaša podrška za budućnost kako bi se kriza okončala. A kad govorimo o različitim programima u prošlosti, E, i kad govorimo u svakom slučaju o e, ruralnom razvoju, on će ostati i dalje dio e, poljoprivrede. Gospodin Flanagan su govorili o fleksibilnosti programa ruralnog razvoja i isto tako o pravilima pojednostavnjivanja. Skupina za, na visokoj razini koja je imenovala povjernica Kretu je također će dati jedno izvješće od kraja godine vezano uz to. Ovo je observatorij za tržišta mlijeka je bio ojačan e, takozvani MO, e a to je također i e, stvoreno, observatorij je stvoren vezano uz svinsko meso. Čuo sam što ste čuli o povrću, što ste rekli o voću i povrću, ali neću nijekom slučaju unijeti nešto vezano uz referentne vrijednosti. To je teško uvesti za voće i površte je u svakom slučaju imali smo 75% e, posto e, Imali smo vrijeme kada je 70% povrća i voća nije nalazilo e, svoje tržište zbog sankcija Rusije. Imamo u svakom slučaju opseg proizvodnje koji je smanjen, no u svakom slučaju nismo postigli sporazum što se tiče znači povlačenja toga. A kad govorimo o medu, Gospodine Erzand je govorio o nekim dodatnim uzorcima, znači uzimanja dodatnih uzoraka meda. U svakom slučaju bit će mi drago dobiti vaše mišljenje i zapravo vaše zabranosti vezano uz to i svom kolegi Andriju Andrijakisu to prenijeti. A ja e, se sam itekako upoznat e, sa e, situacijom na e, farmama, ja poznajem vrlo dobro takav život i pitanja koja su povezana sa poljoprivrednicima u sjevernoj Irskoj, njihovi prijedlozi su bili vrlo konstruktivni, konstruktivni. I moram to reći, kad govorimo o srednjoročnom, srednjoročnoj reviziji, gospođo Doc, ja sam rekao da moram zapravo odlučiti kako će ta revizija izgledati. Imamo izbor. S jedne strane možemo imati mala prilagođavanja e, politike, no isto tako moramo imati neke veće zahvate. Moramo u svakom slučaju to izabrati, ja moram odlučiti vezano uz to. Mi ćemo za dva tjedna e, imati promišljanja vezano uz tu temu. Mislim, e, gos, gospodine predsjedniče, da sam odgovorio na sva pitanja. Nadam se da nisam nikoga izostavio. E, u svakom slučaju, ako sam to napravio, odgovorit ću, mogu kasnije odgovoriti na pitanja ako mi dostavite ta pitanja. No, e, u svakom slučaju nismo se pozabavili e, radnim programom za 2017. godinu. No, u svakom slučaju sam spreman i dalje u budućnosti odgovarati na vaša pitanja. Gospodine povjereniče, zahvaljujem vam u istinu, a gospodin Flanagan vrlo kratko. Gospodin e, povjerenik je govorio o mojoj prisutnosti. Možda nije volio, e, nije volio ono što je čuo kad sam ušao ovdje, ali ja mogu reći da sam uvijek ovdje. kad govorite znači o mojoj prisutnosti, to je povezano s vremenom kad je moja žena bila jako bolesna. Bili ste toga svjesni, ali to ipak koristite ovdje, a to ni u kojem slučaju ne prihvatljivo. Ja sam e, zbilja e, e, zgrožen time što ste rekli. To je zbilja nevjerojatno grozno. Kako ste mogli to izgovoriti? Ja neću. Ja moram odgovoriti na to. Nisam imao nikakvih indikacija što se tiče bolesti vaše žene. Ja ne čitam uvijek e, sve što stoji u novinama. Ne možemo uvijek ni vjerovati tome što e, se piše u novinama. No, u svakom slučaju ono što ste rekli o politici ni u kojem slučaju nema veze sa vašim privatnim životom i e, vašim, znači, bolešću vaše žene. Hvala vam. Da, u svakom slučaju je jako važno da ne miješamo te stvari u službeno odvijanje sastanka. Da, povjereniče, u svakom slučaju važan je ovaj dijalog koji se osniva na, na zbilja uskoj suradnji. Hvala vam što ste pokrili cijeli niz tema. Neki su možda željeli čuti više, no kao što sam rekao, imali smo zbilja kolegijalnu raspravu. Poljoprivreda i situaciju u poljoprivredi je e, zbilja u teškoj situaciji. A Naravno imamo i izbore u drugim zemljama, na primjer imali smo izbore u Austriji i to će sve u svakom slučaju utjecati na poljoprivredu i na stočarstvo. Ponekad e, se bojimo da se poljoprivreda koristi u neke svrhe u koje se ne treba koristiti. Da, moramo u svakom slučaju imati e, određenu racionalizaciju. Ako države članice doprinose ZPP-u i ako ponekad imamo neke dvojbe vezano uz analizu i ono što se događa u okviru komisije i isto tako doprinosima nacionalnih proračuna, mi osjećamo da je sve to izuzetno važno. Ja sam posjetio Španjolsku i e, cijeli ovaj aspekt vertikalne integracije treba uzeti u obzir. Znamo da određena područja u okviru e, poljoprivrede nisu dobro organizirane, no moramo u svakom slučaju pružiti podršku toj organizaciji. Ponekad određene mjere nisu učinkovite i teret je onda svaljen na poljoprivrednike. Ponekad e, imamo znači ovaj dobrovoljni sporazum koji je obvezujući. Znamo da ponekad su određene mjere teško provedive, a trebamo vidjeti koje su to e, poticajne mjere koje mogu ohrabriti ljude da smanje proizvodnju. To je vrlo važno u mljekarskom sektoru. Ponekad također postoje i mjere koje pomažu u povećanju proizvodnje, no to nam nije potrebno u ovom trenutku. No, postoje cijeli niz drugih tema koje su izuzetno važne. Nismo se pozabavili, na primjer, lancem e, opskrbe hranom, ali u svakom slučaju vam zahvaljujemo na vremenu koje ste nam posvetili što ste ovdje e, došli među nas u ovaj odbor, što smo se dotaknuli svih ovih tema. Sada ćemo napraviti minutu e, stanke kako bih mogao ispratiti povjerenika. Proszę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 Proszę Państwa, bardzo proszę, przechodzimy do punktu szóstego. Dame i gospodo, trebamo projeći sada na točku šest. Predlažem da prelažemo na točku šest. Ulaganje u radna mjesta i rast, poboljšanje i iskorištavanje europskih strukturnih investicijskih fondova. Znači, ovdje vodeći odbor e, ređi, a naš iz, naša izvjestiteljica za mišljenje je gospođa Dansila. Radi se o zbilja važnom pitanju i naravno moramo se malo i upoznati sa ovom temom. Sad se mogu možda okrenuti predstavniku komisije, a nakon toga ću dati riječ gospođi Dancila. Filipa Magne iz e, francuskog e, znači e, ministarstva poljoprivrede na, Kao što sam rekao, možemo prvo zatražiti od predsjednika komisije da uzme riječ. ali... A da, tu ste, tu ste. Hvala vam e, što ste nas e, pozvali da damo e, ovdje prezentaciju. Ja dolazim iz glavne uprave za poljoprivredu i posebno ću se usredotočiti Znači, dati ću uh, na ovu temu, znači, mm, ovdje ćemo se sredotočiti na ovo izvješće u skladu s člankom 16, a radi se o, uh, znači, uredbi o zajedničkim odredbama vezano uz, uh, znači, izvješćavanje vezano uz pet strukturnih fondova, a ja ću se posebno usredotočiti na E, ovaj e, fond za strukturni razvoj, e, za, ruralni razvoj. Imamo znači period 2014. do 2020. godine i imali smo znači nacionalno E, doprinose, znači oko 640 milijuna eura. Imamo također 99 e, milijuna eura iz e, fondova, imamo također transfer iz prvog stupa i ako to sve okupimo onda dosiđemo 161 milijardu eura. Evo sad krenemo na sljedeći slajd i moramo pokazati koliko je ovo zapravo važno što se tiče javnog investiranja, ulaganja vezano uz ESIF. Ovo je također dio članka 16 i ovdje možemo vidjeti E, vidimo da, na primjer, otprilike 14% javnog investiranja dolazi iz ESIF-a, ali Hrvatska, Portugal, Latvija, Litva i Mađarska su znači, imali otprilike 60%. To je povezano sa činjenicom da imamo smanjenje od e, javnog ulaganja od 2014. godine. E, ono što smo vidjeli u komunikaciji da novo programatsko razdoblje za ESIF e ne govori samo o novcima, nego i također stvoriti uvjete za investicije, isto tako utjecanje na same programe. Ovdje imate listu Posebno imamo uvjetovanost ex ante, Imate također i specifične uvjetovanosti ex ante za ruralni razvoj. Imamo otprilike 70% koje je ispunjeno, no što se tiče poljoprivrede, obično imamo malo višu razinu ispunjenosti. Isto tako se fokusiramo na rezultate i učinkovitost. Također e, imamo ciljeve koji su povezani sa proračunom kao i u drugim strukturnim fondovima. Također imamo financijske instrumente imamo povećano korištenje sredstava, također koristimo i elemente simplifikacije vezano uz e-upravljanje kako bismo zapravo pojednostavili nešto što je vezano uz troškove u našim programima. Mi kako ćemo to e, razviti? Imali smo posebno izvješće e, malo kasnije ove godine. U sljedećem slajdu ovdje možete vidjeti koje su očekivanja e, u okviru ove komunikacije. Na lijevo možete vidjeti očekivanja, općenito očekivanja u okviru ESIF-a, a s druge strane imate znači specifična očekivanja postignuća u okviru EFRD-a. Imate također i ICT u okviru podrške ruralnom razvoju te očekujemo da će e, pomoći 18,8 milijuna ljudi da imaju znači bolji pristup takvim e, infrastrukturima. Također želimo podržati e, inovacije na području poljoprivrede. Također e, želimo imati 2 milijuna koje će pomoći firmama da se restrukturiraju. To uključuje također i znači poljoprivrednike i otprilike imamo također 175 tisuća mladih farmera koji želim, želimo podržati u razvijanju njihovih, e, znači, njihovih poslova. Imamo znači otprilike 190 e, milijuna, 193 milijarde i to je najveća alokacija, posebno što se tiče EAFRD-a, očekujemo otprilike 17% e, vezano uz poboljšanje bioraznolikosti, a također želimo također e, spriječiti eroziju tla, a također e, želimo i poboljšati, imamo znači određeni postotak kojim se poboljšava e, kvaliteta e, vode. Imamo također i 7,6 E, posto ugovora koji su povezani za skladištenjem ugljika, a imamo također 2,7 e, milijardi investicija u obnovljive energije. Također imamo 635 tisuća farmera koji će znači, e, sudjelovati u ovim šemama upravljanja rizicima u okviru EAFRD-a zadnji dio u izvješću oko članka 16 je povezano sa e, znači povećanjem povećanjem e, zaposlenosti i obrazovanja, znači također socijalne inkluzije i imamo također, to će pokriti otprilike polovicu EU populacije i mm, u svakom slučaju želimo stvoriti 44 tisuće novih radnih mjesta u okviru leadera, e, e, lidera, a isto tako želimo otprilike stvoriti 77 tisuća 1500 novih e, radnih mjesta kroz diversifikaciju. Također očekujemo da ćemo e, stvoriti nova mjesta u okviru ovih e, područja obnovljivih energija, ali to nije uračunato u ove brojke. Zadnji slajd. Ove svi e, dokumenti se mogu naći u ovom izvješću o 16. članku, no isto tako imamo platformu koja vam može pomoći, možete pratiti naš napredak. A osim toga imamo i izvješćavanje od država članica o njihovom napretku. Imamo također izvješće o provedbi a također ćemo stvoriti zajednički e, izbor o ESIF-u. A 2017. E, godine će također imati i kvantitativno izvješće, a također ćemo imati i završno izvješće 2018. godine. Hvala lijepo. Možemo reći dati zastupnici Dančili. Zahvaljujem. Zahvaljujem komisiji na ovom izlaganju istodobno želim čestitati kolegama iz Odbora za regionalni razvoj na ovom izvješću na vlastitu inicijativu. Vjerujem da je Naša dužnost kao zastupnika Zahvaljujem predsjedatelju, zahvaljujem komisiji na izlaganju i istodobno čestitam našim kolegama iz odbora za regionalni razvoj na ovom izvješću na vlastitu inicijativu. Vjerujem da je naša dužnost kao zastupnika nadzirati provedbu nadzirati način na koji komisija provodi zakonodavstvo. Također vjerujem da ova inicijativa dolazi u ključnoj fazi s obzirom da se pripremamo na srednjoročnu reviziju zakonodavnog paketa koji dolazi uz FFM. MFF. Znam da je ova analiza predviđena nakon tri godine, no s obzirom da MFF traje svega sedam godina moramo to učiniti i ranije. Uredba koja se tiče naših zajedničkih pravila u 16. članku traži od komisije da podnese izvješće koje izlaže stanje stvari u državama članicama vezano uz ovu temu. Komisija je prošle godine izdala ovo izvješće, uključujući informacije o svakoj pojedinoj državi, državi članici i u svom mišljenju ja se usredotočiti na programe ruralnog razvoja iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Dakle, uvodi se cijeli niz pojednostavljenja u usporedbi sa prethodnim okvirom koje uključuju i cijeli niz strateških ciljeva, a regijama ostavljaju veću fleksibilnost kako bi mogli sami definirati na što se žele usredotočiti. Zbog toga vjerujem da je ključno procijeniti do koje mjeri bi ova metoda stvorila snažnu sinergiju između pojedinih instrumenta za financiranje. Također će biti zanimljivo analizirati u kojoj mjeri države članice e, koriste mogućnost nadopunjavanja e, nacionalnih financijskih programa te mogućnosti korištenja fleksibilnosti između e, dva stupa ZPP-a. Resursi koji su dodijeljeni unutar trenutnog FRD-a zapravo su niži nego tijekom prethodnog programskog razdoblja. Kroz dakle, mjere za nacionalnu fleksibilnost postigli smo porast usporedbi sa prethodnim razdobljem. No ako pogledamo nacionalne informacije, postoji velika raznolikost u scenarijima za pojedine regije koja vise o kapacitetima za financiranje ili strateškim izborima za e, transponiranje mjera između ta dva stupa. Strukturni fondovi, a osobito e, poljoprivredni fond za ruralni razvoj, po meni su ključni alati za ostvarivanje ciljeva Europa 2020. Želim čestitati komisiji i državama članicama na naporima u pregovoru te potpisivanju svih partnerskih sporazuma i to u unutar vremenskih okvira. Sada je na nama da se pobrinemo da se projekte financira što je prije moguće. A u tu svrhu mislim da bi se države članice trebale suzdržati od dodavanja nekih dodatnih zahtjeva koje bi povećale razinu složenosti. Takvi dodatni zahtjevi također bi sami proces učinili manje transparentnima i povezali učestalost pogrešaka. Radujem se doprinosima kolege i pokušat ću ih sve uključiti u ograničeni obuhvat mišljenja koje planiram do kraja lipnja poslati na prijevod kako bismo mogli raspravljati o tome unutar e, komisije odmah nakon ljetnog raspusta. Zahvaljujem. sada možemo započeti raspravu. E, gospodin Rope, izvolite. Hvala. Mislim da je ovo doista važna tema, ne samo danas, već i u nadolazećem razdoblju. Ukazao bih na razlike između pojedinih država članica kao i na razlike unutar država članica. Naša Europa postaje sve manja i znamo da smo suočeni sa migracijom ljudi iz siromašnih zemalja emigriraju bogatije tako da ne bismo samo trebali tražiti načine za ulaganje u stvaranje radnih mjesta, već bismo trebali stvoriti i dobro plaćena, kvalitetna radna mjesta. Također, smatram da je važno pobrinuti se da porezni sistemi budu pogodni e, za pojedine regije, te da lokalna tijela vlasti dobiju dovoljno poticaja za potrebne investicije. Što se strukturnih investicijskih fondova Litve tiče, oni su centralizirani u našem ministarstvu gospodarstva, što znači da veliki gradovi dobivaju najveći dio fondova, dok ruralna područja često ostaju zanemarena. To stvara e, unutrašnju e, migraciju unutar same zemlje, tako da mislimo da bi lokalna i regionalna tijela vlasti trebala biti dovoljno opunomoćena e, i te dobiti snažni mandat u ovom pogledu. Zastupnik Loazo. Hvala gospodine predsjedniče. Ako je cilj stimuliranje gospodarskog rasta i zapošljavanja strukturnih i investicijskih fondova, onda u Francuskoj je to u potpunosti neuspjeh. Ništa nije riješeno i ne stvara se nikakav gospodarski rast niti radna mjesta. Ja to konstatiram na, na terenu e, svakodnevno i mogu reći da nijedan strukturni fond nije znači u centru, znači u mojoj regiji centar riješio bilo, bilo kakve e, e, znači e, razlike u prihodima. Imamo u svakom slučaju cijeli niz problema što se tiče prijevoza do izoliranih e, regija. Isto tako imamo svojevrsni, e, svojevrsnu pustinju što se tiče pružanja medicinske pomoći. nekad je poljoprivreda ovdje bilo, bila pokretačka snaga i e, gospodarstva i isto tako stvaranja prihoda. Ja mi se čini da jedan dio e, sredstava se također e, koristi u rješavanje pitanja migranata. Zastupnik Zahvaljujem predsjedatelju. Ovdje razgovaramo o vrlo važnom dokumentu i korištenje ovih strukturnih fondova bit će ključno u nadolazećim godinama. Naše mišljenje moglo bi istaknuti važnost korištenja mehanizama i sinergije za kombiniranje europskih strukturnih i investicijskih fondova u ruralnim područjima. Inovacija je svakako jedan od jedan od ključnih stavaka jer kroz inovacije možemo poboljšati prehrambene proizvode, održivost u pogledu zaštite okoliša, povezati, osnažiti povezivost tih ruralnih područja kako bismo mogli stvoriti nova radna mjesta ondje. Nadalje, dovršavanje jedinstvenog digitalnog tržišta pružit će dodatni zamah i nužno će isto tako biti usredotočiti se na zapošljavanje mladih u ruralnim područjima. Zato ponovno koristimo inovaciju i možemo pripomoći mladima da stvore svoje vlastite poslove. Također mislim da je nužno istaknuti važnost promocije od strane komisije kako bi se ljudima objasnilo koji su im fondovi na raspolaganju te kako ih mogu iskoristiti. Za kraj i javna tijela moraju objasniti potencijalne mogućnosti korištenja ovih fondova u ruralnim područjima. Hvala. Zahvaljujem, zastupnik Buda. Hvala. Zahvaljujem komisiji na izlaganju, zahvaljujem izvjestiteljici. Ključno je imati na umu sve što je vezano u stvaranje novih radnih mjesta u ruralnom području. U odboru za regionalni razvoj, čiji sam ja član, e, bavimo se identifikacijom instrumenta koji će povećati broj radnih mjesta te razvoj lokalnih zajednica u ruralnim područjima. Međutim, želio bih naglasiti da bismo u svoje rasprave u buduće trebali unijeti jedan aspekt koji se tiče E, uključenosti nacionalnih tijela vlasti u ovo pitanje. Nije normalno da mi u parlamentu ili Europska komisija e, ponudimo određenu uvjetovanost, a nacionalne vlade da uvedu još dodatnih 20-30 uvjeta za pristup europskim fondovima. li ću vam samo jedan primjer, nažalost vezan uz moju zemlju, gdje za određenu mjeru 7.2 za osnovnu infrastrukturu, iako europska uredba ne nameće nikakva ograničenja o tome tko može pristupiti fondovima, u Rumunjskoj je nametnuto da te fondove mogu koristiti samo zajednice koje broje više od 200 stanovnika i time se isključuju određene zajednice. Dakle, ne možemo tolerirati takve mjere od strane samih država članica i moramo poduzeti mjere kako bi se ograničila mogućnost država članica da uvedu ovakve dodatne uvjete. Hvala. Ne znam, javlja li se još tko za riječ? Možda bi gospođa izvjestiteljica mogla uključiti i korištenje resursa iz pojedinih fondova, strukturnih fondova, te njihovu ulogu u ruralnom razvoju. Dakle, kako se e, time bavimo, da li na temelju teritorijalne kohezije ili možda postoji i neka zamisao koja dolazi od strane komisije. Znamo da su ovdje uključena i urbana područja. No što je sa drugim stupom? Smatrate li da ovo ispunjava funkciju razvoja? Svakako ne radi se tu o stupu koji se usredotočuje baš na razvoj ruralnim područjima, jer se također bavi urbanim gradskim područjima, ali bavi se zamisli e, modernizaciji, inovacije, u poljoprivredi, što nam je također potrebno. Izvolite, imate riječ. Zahvaljujem predsjedatelju. Zahvaljujem i svim kolegama na njihovim komentarima. E, isto tako na sveobuhvatnoj prezentaciji koju smo čuli od komisije. sigurno sam da svatko može doprinijeti svojom stručnošću ovom mišljenje, ovom mišljenju, isto tako kroz na temelju svojih vlastitih nacionalnih ili regionalnih iskustava. Pokušat ću uključiti što je veći broj vaših prijedloga moguće u ovo mišljenje, no s obzirom na ograničenja, dakle, veličine mišljenja neke zamisli koje smo čuli unijet ćemo kao amandmane. I reću vam kakav nam je vremenski rok. Izlaganje odboru 13. Kolovo, 30. kolovoza, rok za podnošenje amandmana će biti kraj studenog i također ćemo imati javnu raspravu na odboru regiji na ovu temu 15.6. Dakle, tu ćemo vjerojatno doznati još neke važne detalje informacije o ovoj temi. Zahvaljujem i radujem se vašim doprinosima. Hvala vam. Dakle, razmatrat ćemo nacrt mišljenja 30. kolovo za rok sa podnošenje amandmana 2. Eh, rujna, usvajanje mišljenja 13. listopada. Dakle, sve je to nakon ljetnog raspusta. Prije nego što prijeđemo na sljedeću točku,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 Um, on odlazi u zasluženu mirovinu, pa želimo i čestitati i zahvaliti vam na vašoj suradnji, na vašim osmisima, na vašoj podršci. I želimo vam naravno sve najbolje. Ne znam hoćete li se povući iz poljoprivrednih aktivnosti, poprilično sam siguran da ćete si e, naći nekakvu aktivnost koja će biti vezana uz poljoprivredu, tako da se možda još susretnemo. Još jednom hvala vam i želimo vam sve najbolje. Želio sam zahvaliti e, predsjedniku jer od 95. po prvi puta se mogu e, obratiti odboru za poljoprivredu Europskog parlamenta. Imam e, sjećanje na prvi sastanak, ja sam pratio što se tiče ZPP-a, okružje je bilo u potpuno, potpuno drugom okružju, a imali smo znači gospodina Franka Fislera koji je bio povjerenik i tada nismo imali e, ovaj okvir suodlučivanja. I jednostavno je cijelo okružje bilo potpuno drugačije. Ja sam zapravo imao e, priliku biti svjedok onoga što je bilo zapravo veliko stvaranje i traženje Europe. A zahvaljujem isto svima u ime Ministarstva poljoprivrede Francuske. Jeszcze, jeszcze raz dziękujemy i I mi vam se zahvaljujemo na svoj suradnji da sve vaše doprinose pokušamo e, staviti na papir. Vjerujem da bi toga bilo poprilično i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 ekološku proizvodnju i označavanje ekoloških proizvoda, izmjena uredbe, izvjestitelj Martin Heusling, dakle radi se o važnoj, kompliciranoj uredbi, no nužnoj i znamo da su u tijeku trijalozi, velik broj pregovora, pa možda odmah možemo dati riječ izvjestitelju kako bi nam mogao obratiti se svim drugima, dat ću riječ na jednu minutu. Hvala lijepa gospodine predsjedniče što ste mi dali riječ. Ne možemo sada vozili, e, nek, voditi neku temeljitu raspravu o uredbi o ekološkim proizvodima, ali ja ću kratko govoriti. E, povjerenik je spomenuo uredbu o ekološkim proizvodima, rekao je da je došlo do zastoja, to je vezi povezano sa time da nam u mnogim e, stvarima trebaju kompromisni prijedlozi, a teško ih e, iznalazimo. teško je naći zajednička stajališta tu nam naravno e, pomaže podrška komisije. Očekujemo da ćemo doći do takvih komisija, da do takvih kompromisa da se da li postoje problemi sa prijevodom? E, predsjedavajući moli izvjestitelja da počne da ponovi ovo što je već rekao. Da počnem iz početka, vjerojatno ne treba e, ne trebam ponavljati, dakle sad tek dolazim do e, onoga što je važno. Dakle, potrebni su nam kompromisi, tako da se tri institucije uspiju složiti u okviru trijaloga. U drugi problem je, otvoreno ću reći, u tome da vijeće nema promijenjeni mandat za pregovore, to e, ne olakšava e, situaciju, na primjer kad je riječ o pitanju što će ući u osnovnu uredbu, e, pitanje držanja životinja, što po našem mišljenju treba biti dio mm, osnovne e, uredbe, međutim e, teško je to riješiti obzirom na to da vijeće nije dobilo mandat za odgovarajući mandat. Došli smo E, postigli smo napredak u jednoj važnoj stvari, e, a radi se o tome da Europski parlament i dalje ima kontrolu, e, nadležnost za kontrole što se tiče uredbe o ekološkim proizvodima. Postigli smo da imamo zajednički mandidat, dakle, izaslanstva odbora Envi i Agri, Dakle, osim u jednoj točki, to je članak 23, tu se još nismo složili, ali e, vjerujem da ćemo se i tu uspjeti dogovoriti. Još jedna e, stvar oko koje postoji neslaganje je pitanje kada stupaju na snagu delegirani i provedbeni akti. E, kod e, pregovora o takozvanom bloku 7 smo postigli napredak. Certifikati su važan element e, e, u vezi i sa uvozom. Tu nam je potrebno, potrebna vrlo precizna e, odredba, potrebne su nam jasna pravila za označavanje, to je nešto gdje smo uspjeli postići napredak u odnosu na staru uredbu. E, I tu se i zemlje članice moraju e, precizno e, obvezati. Evo, to su glavne točke o kojima sam htio govoriti. Prošli put smo počeli diskusiju o članku 20. Tu se radi o o principu predostrožnosti, dakle izbjegavanju opterećenja e, okoliša upotrebom pesticida. Tu smo uspjeli postići približavanje, vijeće i parlamentu imaju bliska stajališta. Mm, dakle, e, ne želimo tu nikakve ustanovljavati nikakve granične vrijednosti, nego jednostavno želimo izbjeći da se e, okoliš uopće opterećuje upotrebom e, pesticida i moramo jasno definirati koje su uloge e, proizvođača, e, kontrolnih instanci i tako dalje. Siguran sam da ćemo tu uspjeti postići dogovor. Ovaj tjedan još u četvrtak imamo jedan trijalog, e, a potom ćemo sljedećim tjednima imati daljne trijaloge i siguran sam, uzdam se da ćemo uspjeti postići napredak pod nizozemskim predsjedništvom E, i naravno ja također vodim računa o tome da parlament ne odustane od nijednog od svojih zahtjeva. Hvala vam na komentarima. Zastupnica Irače Garcia. Hvala. Ja bih se pozabavila jednom točkom koja se tiče članka 28. Dakle, radi se o najudaljenijim regijama. Ne želimo diskriminaciju takvih regija u Europskoj uniji, osobito kada se radi o uvozima iz trećih zemalja. Ja bih voljela da obranite stajalište koje je ovaj naš odbor uvijek zastupao, to je da kada uredba stupi na snagu, da se može uživati u izuzećima jer ne bismo smjeli diskriminirati najudaljenije regije niti insistirati na prijelaznom razdoblju od pet godina kada takve regije su podnožne pravilima i odredbama koje se primjenjuju diljem Europske unije. Ukoliko ovaj tekst ostane takav kakav jest, to bi značilo da će treće zemlje moći profitirati od onih proizvodnih zemalja koje nisu toliko zahtjevne kao ovi, da bi se tako stvorila diskriminacija, snažna diskriminacija najudaljenijih regija. Naravno, to je snažna konkurencija trećih zemalja gdje Europska unija mora e, braniti mandat ovog odbora e, na temelju članka 28. Hvala. Zastupnica Gering. Hvala. Saslušala sam gospodina Hojslinga i ono što želim reći, govorim kao izvjestitelj u Sjeni za ECR. I moram reći da sam poprilično pesimistična ili da me već iscrpljuje tijek pregovora. U trialogu smo preko šest mjeseci. Često se sastajemo duže od 15 sati tjedno i sastanci u sjeni, tehnički sastanci, no nismo mnogo toga postigli. Dakle, uz sav taj trud i zalaganje malo toga imamo za pokazati. Nismo se dogovorili niti oko kontrola, niti o rezi, pesticida, niti o proizvodnim pravilima, a to je dijelom zbog presloženog, često nekoherentnog mandata koji imamo. Ako se sjetimo glasanja, to je bilo jedno od najneorganiziranijih, ishitrenijih glasanja na kojem sam nikada sudjelovala u ovom parlamentu. Tako da me ne iznenađuje da se suočavamo s poteškoćama. No, kako bilo, moramo nastaviti da raditi i istaknula bih upravo na pitanje pragova za rezidue pesticida po Pokušala sam već to učiniti ranije, a do sada se to ignoriralo. Izvjestitelj doista želi zaštititi interes poslovne organske zajednice, čiji je on naravno, čiji on član, na trošak potrošača. A mislim da to ovaj odbor nije želio postići tijekom glasanja. On promiče glasanje koje bi organskim poljoprivrednicima omogućilo da na tržište stavljaju proizvode kao organske, čak i ako su kontaminirani pesticidima do iste mjere kao i konvencionalni proizvodi. Naravno, to nije krivnja poljoprivrednika, ali to nije što dovodimo u pitanje. Važni su ovdje potrošači. Ne znam kako vidno, ja kupujem organske proizvode upravo zbog toga što ne očekujem rezidue pesticida. Ne razumijem stoga zbog čega inzistiramo na tome i mislim da smo se time trebali pozabaviti. Ova situacija može samo diskreditirati cijeli sektor, a isto tako i zadržava, blokira cjelokupne pregovore. Mene zanima zbog čega je potrebno toliko dugo da se ovo riješi. Sudjelovala sam u mnogo, mnogo, mnogo raznih zakonodavnih akata i kao izvjestitelj i izvjestitelj u sjeni i kao mali klub zastupnika imam dosta takve aktivnosti. Nešto poput ovoga nisam nikad vidjela. Jednostavno sve skupa traje predugo. Možemo li zamoliti izvjestitelja da ubrza, da pristane neke sporazume, da vijeće baš nije otvoreno za pregovor, ali nije niti on. Pregovori trebaju biti ustupci s obje strane. Dakle, ukoliko želimo kompromise, e, ponudimo nešto, a nemojmo čekati komisiju. Ako se sjećate, pokušali smo to ishitriti tijekom glasanja kako bismo završili s tim unutar Luksemburskog predsjedništva, sada smo na kraju nizozemskog predsjedništva i ne vidim cijelu priči kraja. Ne pokušavam biti neugodno, nadam se da nisam e, nepristojna, no sve skupa doista postaje velika tlaka, a ništa ne postišemo. Mocne slova. Pani poseł... Snažne riječi. Gospođa Köstinga ima riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Mislim da Eh, si Martin Häusling ovaj datum može označiti crveno u kalendaru. Eh, u raspravi o eh, sredstvima za zaštitu bilja, dakle pozadina toga je da ekološki proizvođači ne proizvode u vakumu, nego su konfrontirani sa utjecajima izvana, a s tim u vezi ima i veze, e, imam ja jedno pitanje, dakle, e, kako bismo došli do jednog dobrog kraja ovih pregovora, e, mnoge zemlje članice, za mnoge zemlje članice E, ove granične vrijednosti nemaju nikakvog smisla i zato apeliram na izvjestitelja da e, sasluša ove argumente i učini nešto e, po tom pitanju. Dakle, kada je riječ o onečišćenju pesticidima bez krivnje ekološkog proizvođača Naravno da ne smijemo izložiti ekološkog proizvođača jednoj pravnoj nesigurnosti, ali naravno da izvjestitelj tu treba odraditi svoj dio posla. Nadalje imam jedno pitanje što se tiče sjemena, o tome smo već dosta razgovarali po mom mišljenju. E, e, sjeme u području ekološke proizvodnje nema nikakve veze sa velikim koncernima i zanima me kakve E, smo tu napretke postigli, dakle što se tiče ekološke proizvodnje sjemena i e, imali šanse da tu e, proizvodnju unutar Europske unije jače naglasimo, odnosno jačamo taj sektor kako bismo više kupovali sjeme proizvedeno u EU, uniji, a manje od velikih multinacionalnih kompanija. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sljedeći govornik, gospodin Linz na dvije minute. E, želim reagirati na ovo što je rekla kolegica Gerling, jer ja također sudjelujem u trijalogima i imam jedno malo drugčije viđenje stvari. S jedne strane, istina je da doista sporo napredujemo, ali e, ja se slažem sa kolegom, e, sa procjenom kolege Hojzlinga, da zapravo komisija još nije e, dovoljno shvatila što je njezina uloge, uloga u trijalozima. E, na primjer, kod e, teme graničnih vrijednosti, ako je parlament stajališta da mi ne želimo tu granične vrijednosti, onda nije na komisiji da e, radi protiv tog zahtjeva Europske unije, odnosno da pokušava ipak uvesti te granične vrijednosti. Eto, to otežava naše e, pregovore, odnosno trijalog, iako smo već prošle godine E, i vijeće i parlament su donijeli tu političke odluke koje nekima možda ne odgovaraju, ali donijete su te političke odluke i nije u redu e, kako se komisija u vezi sa tim pitanjem konkretno e, ponaša. Hvala lijepa, sljedeći govornik. Gospodin Takula. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Želim zahvaliti gospodinu Hojzlingu čuo sam da branite e, poziciju Europskog parlamenta. E, mi skandinavci, Finci imamo neke želje u vezi s tim. Mi želimo imati apsolutno čistu ekološku proizvodnju gore na sjeveru. E, čuo sam da e, pokušavate iznaći kompromise, ali da komisija i vijeće nemaju dobru volju, odnosno nadamo nadajmo se da će e, u buduće imati dobru volju i da će se moći postići neki napredak, ali ja vam želim sve najbolje u ovoj borbi kako bi mi na sjeveru mogli zadržati svoju čistu ekološku proizvodnju. Hvala lijepa. Sljedeći govornik gospodin Loazo. Hvala gospodine predsjedniče. Znači ispred e, znači e, prije Njemačke iza Španjolske i Italija, Francuska je treći proizvođač ekoloških proizvoda i imamo direktne sto tisuća direktnih e, radnih mjesta. Moramo u svakom slučaju zaštititi biofilijalu od velikih prehrambenih koncerna. E, bio se sve više kupuje, ali potrošači su umorni od skandala u prehrambenoj industriji i žele kupovati svoju hranu tamo gdje je proizvedena blizu i kvalitetno ono što je važno je da zapravo se povrće i voće nudi svih, e, tijekom svih sezona, a uvozi se iz drugih regija koje su mnogo laksistički što se tiče pravila nego u Europi. Isto e, bio e, voće iz drugih e, regija, u drugih sezona povećava znači 20% e, emisija CO2 nego za E, ono voće koje je proizvedeno sezonski i lokalno. Moramo u svakom slučaju po, e, promicati prije svega lokalnu proizvodnju, sezonsku proizvodnju iz certificirane e, proizvodnje. Moramo u svakom slučaju odbaciti ono što je industrializirana proizvodnja. Moramo također prodržati i braniti lokalno proizvodnju, lokalnu proizvodnju. Ono što je izuzetno važno je da imamo prije svega ovaj zahtjev što se tiče kvalitete ovakvih proizvoda. Hvala lijepa, riječ sada ima kolega Egnju. Hvala lijepa. E, želio bi da me ili Judy Gerling ili Mati Hoisling e, informiraju o ovim e, područjima. Ja sam tu bio eh, izložen eh, intenzivnom lobiranju. Što se tiče Skandinavije, eh, koliko ja znam, oni zbog niskih temperatura ne pokušavaju uzgojiti proizvode na samom tlu, nego e, stavljaju humus u kontejnere i u tim podignutim mlijekama podižu e, e, proizvode. Koliko sam ja informiran, to neće više biti dozvoljeno. Da li je to točno? Nadalje, što se tiče sjemena, ako ekološki proizvođači upotrebe sjeme koje nije ekološki uzgojno mogli bi izgubiti certifikat. Da li je to točno? Još jedna stvar koju sam htio spomenuti su ostaci pesticida. Ekološki proizvođači mogu na primjer upotrebljavati sredstvo koje se zove rotanol. Da li pravila o ostacima se odnose i na tu tvar, jer čini se da je to sintetički pesticid. Hvala lijepa. Hvala lijepa, gospodin Buda ima riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Nisam želio zapravo sudjelovati u raspravi, ali sam malo zabrinut zbog načina kako se ova rasprava odvija. Neki proizvodi koji se smatraju E, ekološkima su kontaminirani pesticidima bez krivnje ekološkog proizvođača. Naravno da mi ne želimo opterećivati proizvođača, ali istovremeno mi ne mislim da možemo dopustiti da ti ekološki takozvani ekološki proizvodi dolaze na tržište kao ekološki, označeni kao ekološki jer time zapravo e, varamo potrošače koji plaćaju visoku cijenu za te proizvode. Dakle, moramo omogućiti da proizvođač ima neku vrstu osiguranja kako bi bio osiguran protiv štete zbog ovakvih katastrofa. E, što se tiče graničnih vrijednosti, kada smo glasali za ovo izvješće, tada smo izglasali neke e, vrijednosti i ne mogu se složiti sada da se primjenjuju različite vrijednosti za različite zemlje članice. Moramo imati iste vrijednosti za sve zemlje članice. Hvala lijepa. Gospodine Hojzling, pet minuta E, nemamo više vremena od toga. Hvala lijepa. E, samo o nekim e, točkama oko kojih su postavljena pitanja. Imamo jedno, jedan postignut sporazum o staklenicima u sjevernim zemljama i doista smo dogovorili da se proizvodnja mora odvijati na samom tlu. Dakle, ta proizvodnja u podignutim mlijekama u skandinavskim zemljama po tom dogovoru ne bi više bila moguća. Međutim, e, kolege iz Finske i Švedske e, se mislim mogu složiti s tim jer je 56. stupanj sjeverne širine e, granica za to područje. Međutim, ja e, ne bih bio spreman pristati na to da odustanemo od jednog e, osnova što se tiče ekološke proizvodnje, jednog e, osnovnog načela, a to je proizvodnja povezana sa tlom, direktno povezana sa tlom. Što se tiče sjemena, to je jedna od točaka gdje imamo vrlo jasan mandat, dakle ekološki proizvođač mora koristiti ekološko sjeme, iako to od, se razlikuje od mandata komisije. Svi znamo situacija sa bio e, sjemenom je teška i zato smo e, fleksibilni i rekli smo da najprije moramo razviti tržište za to biološko sjeme kako bismo mogli njime opskrbiti sve proizvođače i doista smo došli do točke da moramo definirati što je uopće ekološki proizvedeno sjeme i tu smo e, došli do jedne definicije toga e, i sada komisija mora naći kompromis E, kako bismo u, s tom točkom postigli napredak. Ali to naravno nije jednostavno jer sad bismo mogli reći tražimo da svi ekološki proizvođači za 10 godina upotrebljavaju isključivo ekološki e, proizvedeno sjeme, međutim e, možda to neće biti moguće realizirati, dakle moramo imati realistične e, odredbe. Što se tiče e, graničnih vrijednosti različitih od zemlje do zemlje članice, e, kolega Buda je dobro rekao da smo mi usvojili zajedničke granične vrijednosti za cijelu Europsku uniju. Postoji međutim jedno opterećenje koje već postoji, koje je takvo kakvo je i ne možemo sada zahtijevati da u zemljama gdje to opterećenje postoji jednostavno e, da e, da se tamošnji proizvođači presele u neki paralelni e, univerzum i ne možemo zahtijevati od njih da rade samo na zemlji koja nema nikakvog opterećenja jer takva zemlja tamo ne postoji. Dakle, e, u članku 22 koji smo mi e, tu smo predvidjeli zapravo mjere predostrožnosti kako na, na kraju ne bismo e, svo opterećenje prebacili samo na ekološkog proizvođača. To je vrlo važno. A sada, kolegice Grling, što se tiče ovoga što ste vi rekli. E, vi znate jednako kao i svi drugi kolege izvjestitelji u Sjeni da smo u prije e, da smo o svemu glasali sa e, u sjeni i što se tiče kompromise, što se tiče svega drugoga. Dakle, nitko ne može reći da je preskočen i da e, ga se ignoriralo. E, kada bismo, e, kada bismo radili drukčije, kada bismo nekoga preskočili i potiho dogovarali neke kompromise, jednostavno ih stavili na stol, ne znam što biste onda rekli. Naravno da je ovo kako mi sada radimo, da je to puno posla, ali e, to je tako i ne možemo na stol stavljati nezrele nedorađene prijedloge samo zato da biste vi bili zadovoljni. Mi ja jednostavno držim onoga što smo u parlamentu e, usvojili i e, to je jednostavno tako bez obzira što vi sad o tome e, rekli. Ako vi sada naknadno kažete da je ono što smo izglasali u parlamentu bio nejasan mandat situacija je nažalost takva kakva je, to može biti vaše privatno mišljenje, ali parlament je usvojio to što je usvojio i to je tako, gotovo. Hvala lijepa. Hvala lijepa. To znači da smo došli do kraja našeg dnevnog reda. Samo vas želim podsjetiti da imamo saslušanje, e, da sutra imamo saslušanje koje počinje u 7 sati, dakle od 7 do pola 8, to je vrlo važno saslušanje. A sljedeći sastanak odbora Agri e, je 6. lipnja, ali sutra ćemo se vidjeti na saslušanju o mlijeku. Hvala lijepa i želim vam ugodnu večer.